Państwa, rozpoczynamy pierwsze spotkanie w roku 2017. Dame i gospodo, dobar dan. I e, dozvolite da vas pozdravim na našem prvom sastanku 2017. godine. Jest da malo kasnimo, ali svi su naravno željeli izmijeniti koliko riječi čestit, čestitke za novu godinu, a tome se želim ja pridružiti pridružiti se najboljim željama svima vama u nadi da ćete imati jedan uspješan početak nove godine i jednu sjajnu novu godinu. A sada ćemo početi sa nekoliko objava s područja proračuna. Prva, točka je usvajanje dnevnog reda, nemamo komentara. Što se tega tiče, ja bih sam još napomenuo da ovaj sastanak e, se prevodi i govori na 20 jezika Evropske unije, ide u živo prijenosno preko web streama. Dakle, imamo gotovo sve jezike zastupljene osim galskog, estonskog i slovačkog. E sad sljedeća točka je usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka prema uobičajenoj proceduri, pa možemo nakon toga odmah krenuti na sljedeću točku dnevnog reda, a to je naše savjetovanje o zaključcima radne skupine za poljoprivredna tržišta. I na početku bih želio pozdraviti sve sudionike najtoplije i zahvaliti im što su prihvatili naš poziv, pridružili nam se danas. A započet ćemo sa povjerenikom Hoganom, koji je bio zapravo inicijator osnivanja ove radne skupine za poljoprivredne tržišta, on je danas s nama. A osim toga pozdravljamo i sve ostale sudionike savjetovanja. I tu imamo predstavnike komisije, kope Kođeke i predstavnike drugih institucija koji su željele sudjelovati u našoj raspravi o toj vrlo važnoj temi. Prema tome svima vama želimo toplu dobrodošlicu. A sada da pređemo na samu materiju našeg sastanka. Naša prisutnost na međunarodnim tržištima je sve jasnije, međutim, imamo jako puno ovisnosti koje su se stvorile i koje pivaju sve jače i ugrožavaju našu poziciju. Dakle, mi ovisimo o stanju općenitom i fluktuaciji samih tržišta poljoprivrednih na svijetu. Zatim, e, jako smo izloženi volatilnosti, nestabilnosti cijena, što naravno isto podriva našu poziciju ali moramo pogledati s druge strane i unutarnju situaciju, ne samo na ove globalne čimbenike. Moramo pogledati kakvo je stanje na unutarnjem tržištu Europske unije. Prema tome, mandat radne skupine je bio da zapravo radne skupine je bio da istraži ove najvažnije stvari, a to su pristup naših poljoprivrednika financijskim instrumentima, zatim tržište ročnica, tržište dakle futuresa, kako bi se smanjili rizici koji prijete našim proizvođačima i našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Sve to je trebalo zapravo e, služiti da popravljanju i pojačanju pozicije poljoprivrednika u opskrbnom lancu hrane i pomoći nam da pronaćemo bolja rješenja za sve probleme koji se poljoprivrednici suočavaju. Dakle, radna skupina se sastojala od 12 članova, vrlo iskusnih stručnjaka a predsjedavajući je gospodin Berman. Mi smo jučer čuli da je gospodin Berman neće biti, prvo smo jučer čuli da je nažalost ne može, nije mogao sudjelovati u današnjem radu našem, jer je bolestan. Zamijenit će ga jedan od članova radne skupine kojeg prati gospodin Juhaš, isto član radne skupine. E sad, koliko sam shvatio, gospodin nisam. će odlučiti da li će zamoliti druge članove radne skupine da isto uzmu riječ ako bude potrebno kod predstavljanja rezultata njihove, njihovog istraživanja. Povjerenik Hogan je također olakšao i omogućio, ne samo što je inicirao ovu radnu skupinu, nego je olakšao njihov rad sa svojim podacima, svojim inputima i raspravljali smo već u čitavom nizu izvješća koje je radna skupina podnosila od kad je počela raditi na tom velikom istraživanju i donošenju svojih preporuka. Mi smo sad možda negdje na sredini mandata radne skupine, a mi smo već u travnju mjesecu e, imali prva izvješća, a konačno izvješće i radne skupine je u studenom prošle godine bilo podneseno. Prema tome mislim da je sad vrijeme da riječ damo našem povjereniku Hoganu, jer kao što smo već rekli, povjerenik Hogan je upravo bio taj koji je inicirao osnivanje te radne skupine i pretpostavljamo da i vi dobro znate što i ministri poljoprivrede svih zemalja članica misle o toj ideji o radu radne skupine. Pa zato vam dajemo riječ, a uspod da se zahvalimo svim našim sudionicima još jedan što su došli kao i prevoditeljima. Evo gospodine povjereniče, hvala vam lijepa što ste mi dali riječ. I, dakle, uvaženi zastupnici, gosti, dame i gospodo, ja bih se prvo htio zahvaliti našoj radnoj skupini koja je u 2016. jako naporno radila na ovom istraživanju. Mislim da se slažete sa mnom da su jako dobro odradili posao i vrlo solidne osnove stvorili za i Zahvaljujući s našim članovima radne skupine moram ovdje još i naglasiti da je zapravo dosta neuobičajeno da je ova institucija koju imamo krenula ovim putem koji je odmah na početku ove godine, jer e, obično se to ne događa zapravo u ovoj instituciji, drago da se to tako dogodilo, nego više e, s one strane egzekutive kod komisije. Ali sad prije nego što krenemo u detalje, ja bih vam iznio još nekoliko najvažnijih točaka po mom mišljenju i iznijeti svoju nadu da se nadam će 2017. biti bolja godina za poljoprivrednike, zato što mislim da se situacija poboljšava, da se cijene polako ali sigurno rastu. Evo, tek prošlog tjedna smo objavili cijene mlijeka i mliječnih proizvoda i to je bio razlog za optimizam stanoviti, ali moramo ostati vrlo budni, jer taj oporavak našeg poljoprivrednog tržišta, uključujući posebno mljekarski sektor, je vrlo fragilan, vrlo krhak. Nadam se da će i ove politike, e, naša politika poljoprivredna uključiti 2017 i kompletne preporuke ove radne skupine i da će rješenja naše zajedničke poljoprivredne politike biti više skrojena po potrebama konkretnih i pojedinačnih specifičnim naših poljoprivrednicima. mislimo da je rad ove radne skupine ostvaruje i radi na preporukama da se ostvare ključni ciljevi naše poljoprivrede. Isto tako smatram da je vrlo, vrlo umjesno da smo počeli sa ovom važnom raspravom odmah na početku godine i u tom smislu predstavniku odbora Hvala. E, kao što ste čuli, gospodin Birman, koji je inače vodio našu radnu skupinu, je zalego sa gripom, ništa nije ozbiljno, ali nije mogao doći ovdje. Međutim, ovdje imamo druge članove koji će ga zamijeniti, kao što ćete vidjeti. E, šest tjedana prije Božića su bili obilježeni pravomaničnim aktivnostima na ovom području i nadam se da će taj zamašaj, taj pozitivan zamašaj biti zadržan i ove godine. Što se tiče dakle naših zajedničkih napora da popravimo poziciju poljoprivrednika u prehrambenom lancu. Krajem studenog, kao što ste čuli, radna skupina je svoje svoje nalaze iz svog istraživanja već prezentirala. I kao što je već kazano, oni su to na jedan vrlo opsežan i detaljan način predstavili. Mislim da je to bio jedan vrlo praktičan izvještaj jer e, ta razina stručnosti ovog izvještaja osim toga vraća jednu visoku razinu kredibiliteta, dakle, čitavom na svim našim institucijama. 2015. i 2016. Evropska unija je pomogla svojim poljoprivrednicima i pomagala im unatoč svim teškoćama koje su se na tržištu pojavile. Institucija je usvojila tri paketa solidarnosti koji su išli, sadržavali 32 mjere i iznosili između 5 i 7 e, milijardi eura za početak. Dakle, to je podrazumijevalo čitav niz ozbiljnih mjera da im pomogne kod svih udaraca koji su doživljeli, uključujući sankcije koje su njih pogodile. Ja bih e, vam htio zahvaliti zbog na konstruktivnom potpori koju je parlament pružio Europske komisije na cijelom tom putu, pogotovo kod implementiranih i delegiranih akata koje je komisija usvajala kako bi naravno kontinuirano i vrlo aktualno i vrlo ažurirano pomagala svim poljoprivrednicima. Ali taj način više neće biti održiv u budućnosti jer i zbog različitih novih izazova kojim se Europska unija mora nositi pitanje naših vanjskih granica i sigurnosti, da ne govorim dalje. Prema tome, jedan i pol milijarda eura koliko ćemo u zadnjem paketu pomogli poljoprivrednicima i otprilike zadnji dio takve vrste pomoći, mi moramo sad naći strukturne mjere za budućnost. I svi znate da moramo ojačati našu otpornost na poljoprivrednom sektoru i znate isto tako dobro koliko je to važno iz konteksta našeg komunikacije Europske komisije za 2017. Ali sada ćete kod prezentacije nalaza naše radne skupine čuti sve te stvari u detaljima. Uglavnom, zaključci kažu da se može i mora pojačati i poboljšati pozicija naših poljoprivrednika u prehrambenom lancu. I tu postoje nove propise koji se trebaju na europskoj razini usvojiti, a što se tiče implementacije, oni su predlažu i način nek provedbe i nadzora da li se svim zemljama provode evropska pravila. Uglavnom moramo zatim pojačati suradnju među poljoprivrednicima, olakšati njihov pristup financiranju i popraviti alatke za upravljanje i rizicima. Naravno, okvirne legislativa će biti uvedena na evropskoj razini a to će recimo pokrivati različite stvari kao što su maksimalni periodi karence kod e, uzgajivača stoke, ali isto tako će i predviđati jaka, jaka sredstva za sankcioniranje onih država koje ne provode europsku legislativu. E, u svakom slučaju moramo se zatim pozabaviti vrlo važnim pitanjem, to su nepoštene trgovačke prakse u poljoprivrednom lancu. Tijekom 2017. za vrijeme slovačkog predsjedanja Europskom unijom imali smo jednoglasno zaključke vijeća o tome da se provede jedna procjena učinka upravo što se tiče ove pozicije izloženosti naših poljoprivrednika nepoštenim praksama trgovačkim i da se tu poduzmu odlučni koraci. Nadalje, ministri su se isto tako zauzeli za povećanje transparentnosti cijena kao i veće razjašnjenje i bolje definiranje kako će se pojačati suradnje među poljoprivrednicima, a da bi se osiguralo da svi imaju iste poštene uvjete rade i poslovanja. U rujnu 2016. su svi predstavnici prehrambenog lanca kao i evropskih zemalja članica sudjelovali u jednom forumu posvećenom toj temi i tu smo vidjeli da je većina naših dionika, posebno recimo industrija, prerađivačka industrija u poljoprivrednih proizvoda, isto izrazila e, svoju suglasnost i solidarnost sa ovim mjerama u borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi, isto se složila da uvedemo neke minimalne pragove i minimalne vrijednosti koje se moraju poštivati. U modernom opskrbnom lancu hrane nema mjesta za nepoštene trgovačke prakse. Prema tome vidite sve ovi nalazi, sva ova znanost i struka uvijek ukazuju i govore o istim stvarima i ukazuju istom pravcu. Prema tome sad je na nama kao na egzekutivi da poduzmemo konkretne mjere i to realiziramo. Imamo nekoliko mogućnosti puteva kojima možemo krenuti da to e, ostvarimo. U svakom slučaju moramo koordiniranom akcijom izgraditi jedan otporniji poljoprivredni sektor koji će biti u stanju isporučivati hranu za sve potrebe, kompletne potrebe našeg stanovništva Europske unije. Privlačnost zatim Europe kao i naših ruralnih područja i zapravo ono što osjećam da svi dijelimo, a to je veliko ljubav eh, prema našim tradicijama i našim poljoprivrednim eh, područjima, mislim da će nam pritom biti od velike pomoći. Evo, u tom smislu vidi se i ovaj idealan forum kojeg ste vi pripremili, gospodine predsjedniče ovog odbora, kao što ste i proveli sve ovo i mislim da ste nas pratili na našem putu gdje god smo recimo od prijedloga znanosti i teorije došli do nekih praktičnih primjena. Nadam se da ćemo tako nastaviti u ovoj godini, a za sad vam puno hvala na ovom e, forumu. Hvala. Hvala povjereniče. Međutim, prije nego što pređemo na samo savjetovanje, želio bih e, pozdraviti naše austrijske goste koji su s nama danas na poziv gospođe Köstinger. Imat ćete zapravo puno posla danas jer gospođa Köstinger je jedan vrlo aktivan aktivna zastupnica parlamenta i onda je jako dobro da vi kao novinar i ostali gosti gospođa Kastinga to i doživite, ćete vi imati kroz to puno više posla. Dakle, dobrodošli u parlamentu naš odbor. A sad prelazimo odmah na ono što je već najavljeno, a to je dajemo riječ gospodinu Gisenu, koji će umjesto gospodina Vermana govoriti o zaključcima radne skupine i njihovim nalazima u njihovom, njihovom istraživanju. Nakon toga dolazi gospodin Martin i predsjednik COPE, zatim gospodin Josef Plank, e, glavni tajnik Austrijske komore poljoprivredne, potom gospodin Raimon, predsjednik e, Saveza nacionalnih, e, nacionalnog saveza poljoprivredne Velike Britanije i potom će riječ uzeti gospodin Penning Sjust Penning, koji je profesor za Financija i marketing na Mastriškom sveučilištu i na Wagenkišenskom sveučilištu. A sada, izvolite gospodine Gising, vi imate riječ. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, svima sretna nova godina na početku pravo ovoga. A zatim počinjemo sa jednom jako lijepom fotografijom koju nam je evo tu naše radne skupine koju je inicirao gospodin povjerenik Hogg. Hogan ovdje u sredini i svi mi. Sjednica kojom smo mi počeli rad se održala naša radna skupina 13.1. prošle godine. Bilo je potpuno jasno da imamo ogroman pritisak da završimo taj posao što prije, ali smo imali isto tako ogromnu potporu u glavnoj upravi za poljoprivredu Europske komisije. Zatim, naš sastav je bio jedan vrlo, vrlo vješta mješavina stručnjaka koji su došli iz najrazljivisnijih područja, dakle iz teorije znanosti, iz prehrambene industrije, iz administracije i evropske industrije i, i evropske administracije, dakle jedan vrlo uspješna mješavina stručnjaka u gospodinu Fermanu smo imali jedno jako dobrog voditelja i moderatora svega toga. Jako smo mu zahvalni gospodinu Fermanu na tom moderiranju jer bez njega isto ne bi bilo moguće ovo izvješće sa preporukama dugo 70 stranica dovršiti i objaviti. A sada ulazimo u pojedinosti ovog izvješća. Prvo pogledajmo malo kontekst, dakle pozadinu izvješća, kontekst onog e, što se nam se dalo kao zadatak da u mandatu obavim. Dakle, bilo je pitanje kako je izgledalo poljoprivredno tržište 2015. 2016. za mlijeko, mliječne proizvode zatim kako su krize izgledale koje su nas pogađale prva kriza, druga kriza i tako dalje, znamo svi politički uvjetovane dobrim dijelom. Vidjeli smo da je posebno na visoko rangiranoj skupini stručnjaka se o tome već govorilo i vidjelo se koji nam je, oni su već odredili naš zadatak konkretno, a to je da pratimo čitav niz ovaj čitav lanac stvaranja dodatne vrijednosti, da vidimo u tom lancu stvaranja vrijednosti u poljoprivrednoj opskrbi kako možemo prvo točno izanalizirati gdje i kako stoje naš poljoprivrednik, a potom kako možemo poboljšati njegovu poziciju. Mi smo vidjeli što su tu najbitnije stvari koje se trebaju učiniti kod takve jedne dubinske istraživanja analize. Imali smo osam sastanaka koje smo onda održali. trećeg studenog smo konačno onda na sastanku sa visoko rangiranom skupinom s poljoprivredna pitanja, onda u, zapravo usvojili jednu konačnu verziju našeg izvješća sa preporukama koje smo onda studenom dalje proslijedili našem povjereniku. Mi smo htjeli biti vrlo detaljni i da budemo potpuno jasni e, želili smo da u tom dokumentu zaista bude sve pragmatično, precizno navedeno i da vama bude jasno sve što mi što smo mi utvrdili i što preporučamo. I nakon što je taj izvješće predstavljeno, naišli smo na jako pozitivan odjek, kao što je već povjerenik je kazao. Hajmo sad po, po redu. Dakle, prva točka, to je koncepcija onog što smo mi trebali napraviti. I jasno, to je bilo Dakle, zajednička poljoprivredna politika je bila osnova i našeg temelj, našeg razmišljanja, ali smo ih htjeli još malo više približiti orijentaciji ka tržištu, još malo dati više slobode tržištima i malo još deregulirati kako bi se ta tržišta, osim naravno intervencija kod e, skladišta za tržište, znamo to su posebno priče i zatim znate što se događalo sa svinjetinom i skladištima za svinjetinu 2016. Ali osim toga smo željeli malo više slobode za tržišta. Zatim govorili smo o različitim paketima mjera za pomoć našim poljoprivrednicima. Hvala Bogu malo su se oporavili. Međutim, to je jako obilježilo našu raspravu protiv proteklih godinu dana da vidimo dokle to može trajati i kamo dalje. Uloga poljoprivrednika u tom lancu stvaranja dodanih vrijednosti se uglavnom koncentrirala i na njihove oblike organizacije kao proizvođačkih organizacija, kao recimo zadruga ili kao organizacija strukovnih i znači kako ćemo im dati veću težinu i važnost u društvu unutar ostalih industrije proizvodnih djelatnosti i kako im pomoć naravno u odnosu na trgovinu. Naime, nama je svima jasno da se položaj poljoprivrednika jako bitno mijenja jer se moraju uzeti u obzir i posljedice klimatskih promjena. Mi znamo da smo recimo Francusku, Španjolsku i druge zemlje u prošloj godini dva puta pogodile velike, velika smanjenja e, žetava, dakle smanjenja proizvodnje upravo zbog klimatskih proizvoda i da se klimatskih promjena da se zbog toga mijenja uloga poljoprivrednika. I mi znamo da želimo snagu i moramo našim poljoprivrednicima dati puno jaču poziciju koja će biti bolje, više prisutna u društvu i više uočena, uočljivija. Zatim, šta smo još radili? Mi smo održali više jednodnevnih radnih e, radionica, zatim smo tu govorili o, tu smo razgovarali o poslovima za budućnost, o ročnicama, futuresima, govorili smo o ali vrlo konkretno o tome i rekli smo da se o svemu što se unaprijed ugovara mora kroči kroz oblik ugovora. Dakle, ne mogu poljoprivrednici niti proizvoditi bez čvrstih ugovora onom na, na, po naručbe, a pogotovo kod e, poslova za budućnost futuresa. Zatim smo govorili o prerađivanju i gledali smo tome kako poljoprivrednici stoje prema prerađivačkoj industriji, koje su njihove veze i došli smo tu i do različitih mjesta koje vladaju sukobi. Imamo različitih tu sukoba. Pa ali imamo isto tu ne samo sukobe između poljoprivrednika i trgovaca ili poljoprivrednika i prerađivačke industrije, imamo i sukobe sa različitim oblicima birokracije, pa čak i recimo unutar birokracije nacionalne, ali i evropske imamo različitih tu sukoba i vidite, onda imamo i privilegirane cijene o kojima treba otvoreno razgovarati, jer znamo da se u nekim zemljama to jednostavno je neke privilegirane ili zaštićene cijene, u Njemačkoj konkretno, toleriraju, bez obzira na različite druge propise koji postoje unutar Europe, da bi se neki seljaci i neki proizvođači zaštitili. Dakle, o tome treba otvoreno govoriti ali kako bi sad malo unijeli više reda u ove ideje koje smo iznijeli u tih sedamdesetak stranica našeg izvješća, ja bih predložio da počinjemo sa jednom važnom točkom, a to je regulacija i odluke. Odluke bi trebali donositi o ovim crvenim točkama 1, 5 i 6. Kod točke 1, transparentnost tržišta, vidimo stanovite napretke. I vidimo da se od, vidimo to u boljim statističkim podacima za sektor mlijeko i mliječni proizvodi, ali i kod mesa, sektora mesa. To nas je ohrabrilo pa smo onda nastavili s tim istraživanjima i gledali kako je to drugdje. I onda smo našli recimo u USDA-u, dakle američkim statistikama gdje se prikazuju svi mogući poljoprivredni rezultati globalno i tamo smo našli jako korisne i zapravo za nas optimistične podatke. Pa onda smo potakli da se taj sektor pogotovo još više tu eh, potencira i da se poveća i transparentnost tržišta i situacija na tržištu za ta recimo konkretno kod mlijeka, mliječnih proizvoda i kod mesa, da to bude bliže i jasnije svakom našem poljoprivredniku koji se tim bavi. Da znaš šta se globalno događa. Zatim, pod pet, to je opet crveno, to je peta točka, to su nepoštene trgovačke prakse, o tome je povjereni govorio. To imamo prijedlog da se napravi jedan okvir evropski koji će dati onu minimalnu cijenu koja se mora poštivati za sve. I pritom nam je jako važno da se zapravo razotkriju dosadašnja zlodjela koja su vladala na različitim mjestima kroz praksu i mislim kroz primjenu tih nepoštenih trgovačkih praksi i mislimo, a s druge strane znamo da su poljoprivrednici često blokirani strahom, jer ako progovore i kažu šta su sve morali podnijeti i šta se de facto događalo, čemu su sve bili izloženi, oni se toliko boje da će neće moći opstat. Prema tome mislimo da bi tu trebalo uključiti jednog ombudsmana, jednog povjerenika koji bi pomogao da se, s obzirom na količinu straha kod seljaka, tu ipak razotkriju te nepoštene trgovačke prakse. Ali tu treba, dakle, regulirati jako. Zatim, sljedeća točka tu smo opet došli na područje zaštite tržišnog natjecaja i natjecanja, a to je dakle suradnja proizvođača koja treba dovesti do toga ne samo da se dogovore o kvaliteti i standardima kvalitete proizvoda nego da se može otvoreno dogovarati o cijenama. I vidite to već imamo u Španjolskoj recimo proizvođači maslina su došli do, na rub, dakle jako ih kritiziraju zakoni kartelni, odnosno tržišno natjecanje, zato što su oni veliki proizvođači maslina počeli dogovarati upravo kao monopoli, da tako kažemo, i neke cijene u Španjolskoj. Sad, bez obzira da li su oni to nazivali samo jednim zajedničkom udrugom svih proizvođača kao neki zajednički tabor proizvođača masline i maslinovog ulja, oni su to naravno, to uvijek dolazi na rubu onog stvaranja monopola i vređanja kartelnih zakona. A zatim, mi mislimo da treba uvijek ići dublje u analizu i istraživati i sad vidite šta trebamo olakšati. Tu recimo točka upravljanje rizicima, zatim točka tri, a to su prvoročnice poslovi, futures poslovi i četvrto korištenje uporaba i primjena ugovora dakle i kontraktualizacija takozvana i na kraju vrlo važna točka pristup financijama. Mi smo već vidjeli da je uloga svakog poljoprivrednika da mora shvatiti gdje mu prijete rizici, da mora znati sam za sebe kako će na svom malom dobru upravljati tim rizicima, da bi znao gdje će se i kada i dokle u kojem omjeru osiguravati. Dakle, što bi se intenzivnije bavio upravljanjem rizika, jasno to će se morati i dublje posegnuti u novčarku. I tu onda mislimo da treba poduprijeti komisija i nacionalne države njihovo reosiguranje jer na taj način će njemu biti puno lakše se zaštititi od posljedica recimo loših žetava jer kao što smo vidjeli protekle dvije godine baš u zemljama koje sam naveo klimatske promjene su silno pogodile čitave sektore ogromne poljoprivrede i tu su jako, jako propale žetve ili čak su nepostojeće, dakle veliki gubici. Dakle, mi tu moramo kao misija, kao i nacionalne države pojačati mjere i ojačati reosiguranja za osiguranje poljoprivrednika. Zatim, treba nam jako puno financijskih znanja i burzovnih e, iskustava. Recimo, mi znamo da je posao sa ročnicama za budućnost može biti jako uspješan, ali se tu moramo bolje e, informirati i bolje naučiti kako ćemo to, Recimo, pitanje, znamo da hrane biti neće. Pitanje što će biti sa, recimo, žitaricama, pšenicama i ostalim u budućnosti. Mi znamo da tu, recimo, velike zadruge seljaka izlaze u ime seljaka na burzu i tu prodaju neke opcije prava na žetvu za ne znam koliko godina, ali je pitanje da li imaju dovoljno znanja, da li imaju dovoljno iskusnih brokera, posrednika, stručnjaka koji ih zastupaju na burzi i općenito globalno gledano. Prema tome tu im treba pomoć jer mi imamo premalo iskustva, ne možemo očekivati sa svjetska čuda da se dogode s tako malo iskustva. Tu moramo pojačati našu pomoć. Zatim sljedeća točka o kojoj sam već govorio, to je sve više ugovora, dakle kontraktualizacija. To smo rekli, dakle bez obzira ko proizvodio šećer, šećernu repicu, mliječne proizvode ili bilo šta ako želi, on mora imati ugovore za sve što radi. Mora biti jedan, dakle, minimalno uvijek osiguran ugovor ako to seljak, odnosno proizvođač traže i to moramo vidjeti, dakle baš pogotovo na ovom e, sektoru zadruga se to više izmjeni jer tamo nije uvijek to praksa. Jer ljudi moraju imati sigurnost i stvari moraju biti transparentne. I mislimo i vjerujemo da će to u budućnosti upravo ta kontraktualizacija, dakle da se rade ugovori za sve što oni surađuju, proizvode i sve što se od njih očekuje, sve njihove obaveze, da će to seljacima i poljoprivrednicima dati i više za budućnost i pridonijeti puno većoj transparentnosti. Mi znamo da postoje recimo različite tradicije kod te poljoprivredne proizvodnje u raznim dijelovima Europe, ali mi smo u Beneluxu, u zemljama Beneluxa, Francuskoj i Njemačkoj upravo sa ovom pojačanom kontraktualizacijom sve više. Dakle, da se sve pismeno zapiše i odredi kod njihovih obaveza i prava imali jako dobro iskustva za naše poljoprivrednike. I zatim pristup financijama. Znamo da je u mnogim zemljama su nepovoljne kamate, teški uvjeti recimo doći do kredita nekom poljoprivrednicima, ali smo i vidjeli da je upravo Junckerov program recimo jako puno učinio kod velikih rupa koje postoje još u srednjoj istočnoj Europi i jako se tu puno pomoglo da se te rupe nekako premoste i da se tu ljudima direktno pomogne i mislimo da je to pravi put i za naše druge poljoprivrednike. Zatim, gdje kako ćemo mi zapravo to sve rješavati? Mi nemamo za sad patentna rješenja koja bi odgovarala svima i izvukla se preko noći. Mi smo još uvijek u fazi da imamo još uvijek osvjetljujemo, istražujemo koji smo recimo najbolji konkretni putevi kojima ćemo krenuti. Primjerice, koje su granice kod upravljanja rizika? Zatim, gdje dokle država može intervenirati? Recimo, može pružiti pomoć kod procjene rizika, ali država ne smije zamijeniti u cijelosti ulogu poljoprivrednika poduzetnika. Država može samo pružati pomoć, ali onda se mora točno odrediti ona granica dokle ta država smije zadirati u poslovanje poljoprivrednika, njegovu zapravo njegovu samostalnu djelatnost i otkud više ne smije. Zatim pitanje ugovora. Mi ne želimo naravno sa tom kontraktualizacijom dovesti do još veće birokratizacije nego što imamo. To bi bio krivi smjer. Ne, mi samo želimo da se poljoprivrednik ojača njegova pozicija, njega proizvođača i da on ima jedan čisti, jasan ugovorni odnos, da se zna koji su rokovi, koji su cijene za njegovu isporuku, zatim šta se događa ako viša sila spriječi njegovu isporuku jer nema žetve ili bilo čega slično. i tako dalje, da ima više transparentnosti i sigurnosti. Zatim možda još samo nekoliko malih točaka tako da se držimo onog vremena koje su nam dodijelili za prezentaciju ovog izvješća. A to bi bilo sad nekoliko napomena o ovim nepoštenim trgovačkim praksama. Postoje jasno nepošteni načini postupanja u svim područjima ljudskog djelovanja, to je jasno. U svim fazama stvaranja dodanih i viška vrijednosti, pa naravno tako isto i u poljoprivredi i u, opskrbnom, i u poljoprivrednom opskrbnom lancu hrane. I ne želimo sad nikog previše ocrnjivati, ali nas zanima kako ćemo poboljšati situaciju i kako ćemo osigurati da se neki proizvod koji se prodao za 3 do 5 dana ne plaća tek nakon 60 ili 80 dana. Mi moramo imati to rokove za plaćanje onog što poljoprivrednici proizvedu, inače će oni zbog nelikvidnosti morati mnogi od njih zatvoriti vrata. Prema tome nije fer recimo da onda i proizvodi isto tako za preradu sa svoje strane ih dovode još u težu situaciju. I nije u redu da se to dalje ignorira. Zato mislim da je Europski parlament s pravom uperio pogled u to, i e, mislim da ali mislim da moramo biti vrlo odlučni jer tu neće pomoć da takve prakse samo apelima i pozivima pokušamo ispraviti nego da moramo predvidjeti vrlo jasne sankcije jer ako ne bude kazni nećemo nikad situaciju na tom području riješiti. Mi vjerujemo da je jako važno da se u prehrambenoj industriji da se, da se tamo ne uništi naravno ona dobrovoljnost i kod e, inicijative za lanac za proizvodnje hrane. Ali, ako jedan dobar dio industrija ne sudjeluje u toj dobrovoljnoj inicijativi, onda moramo krenuti sa sankcijama. To je jasno. Druga stvar koju treba naglasiti, to je sada to strogo razdvajanje ovog prava o zaštiti tržišnog natjecanja od pozicije proizvođača. Ako jedna proizvođačka organizacija postigne suglasnost o cijeni i kvaliteti i to dogovori sa svojim trgovinskim partnerima, onda mora postojati pravna sigurnost na obje strane a to mora biti u skladu s onim kamo se naša zajednička poljoprivredna politika kreće s tim smjerom. A to onda neće biti u sukobu sa zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, da se razumijemo, jer to nije onda stvaranje nikakvog monopola. Mi smo do sada već im davali pomoć i radili s time i na taj način kod mlijeka, prešli i kod mlijeka, ali uvijek na temelju toga da radimo sa državno priznatim, zakonito priznatim proizvođačkim organizacijama. I tu hoćemo da se jasno regulira koje proizvođačke organizacije ispunjaju sve nužne kriterije da steknu taj status, da mogu takve dogovore sklapati, a da to ne bude zapravo kršenje zakona o tržišnom natjecanju. A zatim ono što smo dobili još i što smo naravno prikupili informacije iz cijelog svijeta pa tako iz američkih izvora, tu smo duboko kopali, i vidjeli smo da oni dolaze puno bolje do podataka nego mi ovdje. Prema tome mi hoćemo isto dobiti prije i više i brže informacije iz zemalja članica kako bismo bili prije upućeni i da kako bismo mogli prije intervenirati kad treba ovdje u Europskoj uniji među nama. Znači mi želimo da ovdje imamo jednu veliku platformu koja će se ažurirati non stop i onda želimo da se naši poljoprivrednici nauče koristiti tim podacima s te platforme koje dolaze iz svih zemalja članica i govore o ukupnom stanju poljoprivrede u Europskoj uniji, jer to je za njih od najveće važnosti. A sada dolazimo do još jedne zadnje teme, a to je da kažemo ova kutija sa našim glavnim alatkama za upravljanje rizikom. Mi mislimo da bi to bilo jako dobro, recimo da se višegodišnji obračun poreza u to ubroji, jer bi to moglo pomoći ljudima da upravljaju bolje rizicima kojim prijete, ali osim toga mora postojati i bolji status informiranja, da znaju točno poljoprivrednici gdje se čime mogu poslužiti, da vide koji su instrumenti koje im država ili zajednica nude za smanjenje rizika, ali to znači da moraju biti prvenstveno bolje informirani a na kraju dolazimo do ovih terminskog poslovanja, do ovih ročnica, futuresa. Tu vidimo da se ovo novo stvorena pravila nakon velike financijske krize globalne. Koliko god to bilo inače dobro i uspješno, tu kod ovih terminskih poslovanja, kod futuresa dolaze do svojih granica. I tu vidimo da će biti potrebno još točno provjeriti gdje su recimo te slabosti ovog predviđanja za buduća poslovanja ili zato što se ne može predvidjeti kako će proizvodnja izgledati ili zato što se ne može predvidjeti kako će izgledati potražnja i ponuda ali recimo mi vjerujemo da primjerice tržišta žitaricama koje su za sada najvrelije, najbolje idu na tim poslovima za budućnost, zato trebaš puno više informacija i puno više znanstvenih spozna da bi se tome bolje moglo trgovati, a onda da to treba proslijediti i na druga područja poljoprivredne proizvodnje, a ne da su samo žitarice u, stalno u centru pažnje kod futuresa. Mislim da sam time iskoristio vrijeme koje mi je stavljeno u dispoziciju. Hvala vam lijepo. Zgodnie z zapowiedzią. Hvala vam lijepa. Sada bih e, želio čuti eventualne komentare na ove zaključke. S nama je niz stručnjaka. Gospodin e, Merild, predsjednik Kope, sada ima riječ, izvolite. Yes, Hvala lijepo. Hvala komisiji, hvala povjereniku što je uspostavio ovu radnu skupinu. Za početak bih rekao da sam zadovoljan sa većinom onoga što sam čuo, dakle sa ovim zaključcima, jer ovo o čemu govorimo tiče se naše hrane, pravednosti i aktivnosti poljoprivrede u Europi i oni su, poljoprivrednici su najvažniji dakle u tom lancu zato što bez njih nema proizvodnje, nema prerade, dakle nema ni trgovine, niti potrošnje. Današnja rasprava se koncentrira na to kako očuvati naš način proizvodnje hrane kako dobiti jeftinije proizvode dakle u korist e, potrošača, a istovremeno imamo situaciju u kojoj je sve veći broj poljoprivrednika trpi velike pritiske u opskrbnom e, lancu, ne dobivaju dovoljno novca za svoje proizvode i to dovodi do nestabilnosti cijena na tržištu što je već spomenuto naši poljoprivrednici ne dobivaju svoj odgovarajući dakle, pravedni dio u opskrbnom lancu. Dakle, dodatna vrijednost u sektoru poljoprivrede je pala za 31% u odnosu na 95. I to uglavnom zbog drugih dionika na tržištu. To znači da će njihova, da će, da je njihova uloga na tržištu bila oko 21% 2011. u odnosu na dodatnu vrijednost 28% za proizvodnu industriju, dakle, odnosno 51 za one koji trguju tim proizvodima. Dakle, to, vam pokazuje situaciju u tome, o tome što, koja je zapravo na koncu važnost poljoprivrednika u ovakvom e, sustavu i većina poljoprivrednika je sama, dakle kada dođe do pregovora sa kupcima. U 13 zemalja članica dakle 60% tržište u rukama pet dionika na tržištu. To vam govori o tome kakvoj se situaciji nalaze poljoprivrednici. Ovdje poljoprivrednici traže dakle, duža e, vremenska razdoblja za plaćanja, traže izmjene ugovora, dolaze nažalost i do otkazivanja ugovora u posljednji čas, tu su veliki marketinški troškovi i tako dalje. Evo za primjer, imamo najveću industriju ove vrste u Europi koja je sedam puta veća od najveće poljoprivredne zadruge u Europi koja je Kampina. Dakle, ovaj, ova, ovaj lanac trgovina je pol puta veći, odnosno 11 puta veća od bilo kakve poljoprivredne eh, zadruge dakle i taj jedan trgovinski lanac ostvaruje već daleko veći obrt sredstava od bilo koje druge poljoprivredne zadruge u Europi. I to nam dakle daje jasan uvid u situaciju sa e, mogućim pregovorima, dakle jasno govori o koncentracijama na tržištu. Mi ćemo pratiti kako će se ove izrađene preporuke e, ugraditi u odgovarajuće poljoprivredne politike. Poljoprivrednici ostvaruju značajne koristi tamo gdje postoji odgovarajuća suradnja među poljoprivrednicima. To smo vidjeli i u našoj analizi. Poljoprivrednici na taj način mogu postati konkurentni i smanjiti svoje troškove i ojačati svoju pregovaračku poziciju u opskrbnom lancu, a da da bi se poštovao ovaj postojeći zakon, on mora jednostavno biti prilagođen na način da daje veću pravnu sigurnost poljoprivrednicima, naročito onima koji su udruženi u zadruge. Prije svega moramo maksimalno iskorištavati odredbe iz trenutne zajedničke poljoprivredne politike koje omogućavaju dakle poljoprivrednicima da se udružuju u zadruge i da zajednički nastupaju na tržištu. 20 zemalja članica je uvelo ili će uvesti nacionalne e, dakle e, politike kojima će se boriti protiv nepoštene trgovačke prakse. To bi također značilo i stvaranje odgovarajućeg europskog zakonodavstva koje će uzeti u obzir nacionalne strukture Važno je da se u budućnosti uzme u obzir uloga poljoprivrednih eh, zadruga. Ne smijemo se naime naći u situaciji u kojoj će poljoprivrednici koji su ojačali dakle svoje pregovaračka eh, stajališta da će se susretati sa više propisa, više birokracije, više pravila. Istovremeno važno je da se očuva funkcioniranje unutarnjeg tržišta kako bi svi imali jednake uvjete, dakle u europskom opskrbnom lancu i zato je potrebno osmisliti odgovarajuće europsko zakonodavstvo za borbu protiv nepoštene trgovačke prakse. To može značiti pokretanje nekih dobrovoljnih sustava za borbu protiv ovih dakle tendencija i to bi omogućilo i poljoprivrednicima bolje pozicioniranje. Potom tu je pokretanje, dakle istraga, određivanje sankcija u slučaju nepridržavanja pravila. Potrebna su u ovom slučaju europska rješenja, međutim imamo još neke ovdje zone za moguće preporuke koje ta područja također smatramo jako važnima. Kopa i Kožeka pozdravljaju dakle observatorije cijena i također je potrebno govoriti o pristupu kreditima. Sve u svemu uvjeren sam da Evropski potrošači žele da njihove e, proizvode proizvode evropski poljoprivrednici, zato ove potonje moramo zaštititi. Hvala vam lijepa. Gospodine Merild. I sada dajem riječ gospodinu Plenku, on je glavni tajnik e, Austrijske komore poljoprivrednika. Hvala lijepa, dame i gospodo. Ja bih zahvalio Europskoj komisiji na ovoj inicijativi, na ovom izvješću, ali bih ujedno zahvalio i Europskom parlamentu koji se bavi ovim važnim pitanjem za poljoprivrednike. Važno je da se raspravlja o ulozi poljoprivrednika, tu je također važan opskrbni lanac pored nekih drugih čimbenika prisutnih u sustavu. Rekao bih vam evo u nekoliko riječi koja je moja vizija ovog sustava. Mi imamo veliku koncentraciju troškova kada je riječ o e, gorivu, o gnojivu, i tu se poljoprivrednici nalaze u nezavidnoj situaciji. 86% tržišta u Austriji pripada trima glavnim kompanijama. I vidim da ovdje u prijedlozima radne skupine imamo obuhvaćena ključna pitanja, ali nameće se kako onda ove zaključke provoditi. Poljoprivrednike, situacija poljoprivrednika mora biti jednaka onim, onoj situaciji na drugim tržištima. Situacija je danas takva da organizacije poljoprivrednika dolaze e, do granica onoga što mogu poduzeti i to jednostavno nije način da one budu spremne za budućnost. Nama su potrebne perspektive za budućnost, potrebne su sektorijalne organizacije. Potrebno je izbjeći sukobe sa zakonom o tržišnom natjecanju Također potrebni su pravedni ugovori koji će sve stavljati u pravednu poziciju. Ovo pitanje je jako važno, ali nije jedino problematično. Mislim da se zadovoljavajući kriteriji pravednosti još uvijek nisu dostignuli. Udruženja poljoprivrednika moraju uspjeti razviti e, bolja stajališta s obzirom na važnost poljoprivrednika u opskrbnom lancu. I ja bih želio reći nekoliko riječi o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Naravno, ovo vidimo i u drugim sektorima, ne samo u poljoprivrednici, a, u poljoprivredi, ali mislim da nam je potreba promjena načina razmišljanja, a ne samo donošenje novih mjera. Moramo pogledati i druga, e, druge čimbenike koje utječu na poljoprivredu, tu je održivost proizvodnje klimatske promjene, to je, to jednako važno kao i političke mjere. Tu su potom e, tradicionalni alati, njihov razvoj. Međutim, to nije uvijek jednostavno. Jednako se tiče i upravljanja rizikom, menadžmenta i tako dalje plaćanja su jedan ključni čimbenik. Ocjena rizika, upravljanje rizikom, sve se to mora urediti na odgovarajući način. Ali nemojmo smetnuti suma i tradicionalne instrumente za upravljanje rizikom. Dakle, kad vidim da recimo iz opće uprave za energetiku ne dobivamo previše spoznaje u vezi s onim kako ćemo razvijati buduća biološka goriva, onda vidimo da je to jako loše za čitav naš sektor, jer to zapravo potiskuje naš kompletno poljoprivredni sektor, a to mora biti temelj naših procjena za buduće izazove, a to je, naš, mi znamo, to je zaštita okoliša od promjene klime, i vidimo da u toj budućnosti mora poljoprivreda igrati prvu, biti u prvom planu. Nadalje, moramo jako, jako paziti da se mnoga pravila koja mi donosimo, čisto načelno gledano, da to mogu iznijeti samo velike strukture, a da će pritom male strukture i mali proizvođači biti preopterećeni i neće moći pratiti taj razvoj. Prema tome vidimo da smo tu došli do stanovite čvrste granice. Vidimo da su tu obiteljska gospodarstva kao i druge mala proizvodne organizacije na lokalnoj razini jako zapravo zapostavljene. A to vidite, to se vidi na svim, u svim aspektima, da govorili mi o certifikacijama, o bilo kakvom pristupu tržištu, pristupu financijama, općenito otežava njihovu poziciju. Prema tome globalni, globalna pravila za globalna tržišta, a za regionalna tržišta regionalna pravila i to mora vrijediti za ukupnu koncepciju. Hvala vam lijepo. pana Hvala vam. Dajem riječ gospodinu e, Reimondu, dakle koji je predsjednik nacionalne udruženja poljoprivrednika iz Ujedinjene kraljevine. Hvala lijepo, hvala vam e, dame i gospodo, dobar dan svima. Hvala vam na prilici da vam se danas obratim. Ujedno hvala vam povjereniče Hogan na osnivanju ove radne skupine koja je izradila ovo izvješće. Mi smo sudionici forma na visokoj razini za bolje funkcioniranje opskrbnog lanca hranom i predstavljamo 55 tisuća svojih članova. Zato mogu njihovo ime pozdraviti izvješće radne skupine te njihovo, njihove preporuke. Također pozdravljam stajališta gospodina Merela te gospodina Planka koji su govorili prije mene. Ovaj dokument bi trebao od, od dakle, političara zatražiti da donesu odgovarajuće politike kako bi se počeli baviti problemima s kojima se suočavaju poljoprivrednici u opskrbnom lancu. Danas bih se pozabavio jednim područjem za koje smatram da, u kojem smatram da možemo donijeti značajne korake koji mogu napraviti e, razliku na tržištu, a riječ je o transparentnosti tržišta. Pozitivno je što je radna skupina prepoznala potrebu da se poboljša transparentnost tržišta diljem opskrbnog lanca. I Kopa i NFU su često spominjali ovaj problem takozvane crne e, rupe vezan uz dostupnost podataka e, koji se tiču aktivnosti prerađivača, a što šteti e, razvoju instrumenta za upravljanje rizikom Mnogo se e, govori o potrebi pristupa temeljenog na tržištu kada je riječ o upravljanju rizikom. Međutim, moramo prvo uspostaviti odgovarajuće temelje, odgovarajući okvir za djelovanje, za industriju prije bilo čega. I zato je obvezujuće izvješća, izvješćivanje o cijenama ono što je prijeko potrebno. Jer ne postoje dobrovoljne sheme koje mogu osigurati pouzdanost, aktualnost informacija na osnovu kojih se mogu donositi odluke vezane uz upravljanje rizikom. Radna skupina je ustanovila neravnotežu u odnosu cijena na poljoprivrednim gospodarstvima i ostatka opskrbnog lanca. To u kombinaciji sa nesrazmjerom moći između poljoprivrednika i dionika na tržištu Znači da se u opskrbnom lancu stvorilo, stvorilo je određeno nepovjerenje i ovaj sustav obvezujuće prijeve cijena bi mogao biti alat koji će omogućiti razvoj boljih odnosa između poljoprivrednika i u cijelom opskrbnom lancu. Zbog toga smatramo da je ovo ključna komponenta koja će omogućiti bolju promociju drugih ključnih preporuka koje je izradila radna skupina, bilo da se one odnose na upravljanje rizikom, dakle tržište ročnicama, suradnju u opskrbnom lancu, suradnju između proizvođača ili bolji pristup kreditu. Imamo značajne primjere koji se nalaze u izvješću radne skupine, a koje obuhvaćaju američki, francuski i španjolski sustav izvješćivanja i kojima se povećala učinkovitost i kojima se povećalo povjerenje diljem opskrbnog lanca. Ja pozdravljam stvaranje observatorija tržišta koji e, prikupljaju korisne podatke, međutim valja povezati informacije koje se tiču djelovanja observatorija na tržištu mesa i mlijeka. Ovi podaci su korisni e, za politike, za istraživanje, ali trenutno daju jako malo korisnih podataka dakle poljoprivrednicima. Imamo dakle probleme sa izvješćivanjem Prijavljene cijene su često zastarjele i ne odražavaju izmjene, brze izmjene na tržištu. Postoje odgovarajuća tehnološka rješenja na tržištu na, s pomoć kojih možemo ove podatke prikupljati na odgovarajući način. I želimo dinamizirati opskrbni lanac, raditi zajedno kako bismo upravljali e, rizikom na tržištu te odgovoriti na potrebe potrošača. Istovremeno moramo se prisjetiti da suradnja proizlazi iz povjerenja, a povjerenje proizlazi iz otvorenosti. I zbog toga obvezujući o izvješćivanje o cijenama ključan korak uz pomoć kojeg ćemo ostvariti ovu otvorenost i na taj način ćemo ostvariti jaču e, prehrambenu industriju na našem tržištu. Hvala vam lijepa. Gospodine Raymond. Riječ ima profesor Pennings, izvolite. Hvala lijepo. Ja bih čestitao radnoj skupini na izvješću. Ja ću se fokusirati na dva poglavlja, to je upravljanje rizikom i ročnice. Ja sam ovdje u svojoj prezentaciji koristio podatke iz izvješća, kao što možete vidjeti. Za upravljanje rizikom je od ključne važnosti činjenica da se ono nosi sa troškom kapitala. Trošak kapitala je izuzetno visok u Europskoj uniji i jedini način da se on smanji jest upravljanje rizikom. Koliko imate visoku, visoki trošak kapitala, onda poljoprivrednici neće moći inovirati. Upravljanje rizikom, odnosno smanjivanje nestabilnosti, je ona potrebna snaga za smanjivanje troškova kapitala. o izvješću se utvrđuje velika heterogenost ponašanja, dakle stajališta i percepcije, stajališta o rizicima i percepcije rizicima kod dionika, dionika na tržištu. I upravljanje rizikom bi se, trebalo bi se trebalo poduzimati na razini poljoprivrednog gospodarstva, jer su ona najviše izložena rizicima. Potom je tu uloga dakle, tržišta ročnica. E, neću govoriti o hedgingu, govorio bih e, o cijenama i rekao da je jako važna kvaliteta podataka. I tu se nameće pitanje jesu li cijene doista bazirane na transakcijama. I potom je tu latencija, ono što je gospodin Raymond već prije mene spomenuo. Dakle, tržište ročnica se temelji na stvarnim transakcijama na tržištu i zato je ono jako precizno. To je ono što je poljoprivrednicima potrebno. I ono omogućava jednaka pravila za sve. Dakle, svi mogu promatrati te cijene. Ono pomaže poljoprivrednicima da bolje evaluiraju svoje ugovorne obaveze i to, se, i to se nalazi u izvješću radne skupine. Dakle, ja kao poljoprivrednik moram vidjeti je li mi ponuđen e, ugovor razuman ili nije, jer uvijek moram imati na umu e, ročnice. Dakle, ovo je važno. Iako ne koristite ročnice za pozicioniranje na tržištu, ali je korisno da biste naučili i bolje razumjeli ovaj sustav cijena. tu su dva elementa koje su važna kada govorimo o hedgingu. To je ono, ono, ono, ono korisno za poljoprivrednike i za one koji donose politike. Dakle, imamo učinkovitost hedginga, dakle, smanjivanje rizika budu ročnica. Dakle, to možemo, moramo moći mjeriti i ocjenjivati. Dakle, rizik povezan sa ročnicama. Nadalje, moramo naći odgovarajući omjer hedginga, dakle imati na umu parametre koje trebaju razumjeti dionici na tržištu i oni koji donose politike. I ukoliko se, ukoliko se to napravi, uvjeren sam da će poljoprivrednici biti financijski otporni Često se fokusiramo na razinu cijena, ali mislim da je važno ovaj fokus usmjeriti na nestabilnost, volatilnost. Kao što ste vidjeli na početku mog izlaganja, upravljanje nestabilnošću, nestabilnošću dakle, utječe na vrijednost poljoprivrednog dobra i utječe na mogućnost inovacije poljoprivrednika. Dakle, odlučujući faktor za uspješno uspješan opstanak na tržištu jest upravljanje, je povezano sa upravljanjem rizicima. Nedavno smo obavili jedno istraživanje, slijedili smo poljoprivredno gospodarstva tijekom deset godina i onda smo ih ocijenili. Vidjeli smo da njihova uspješnost na tržištu nema veze sa njihovom veličinom, već sa njihovim načinom upravljanja rizikom. Dakle, to je jako zanimljivo. Dakle, odgovarajući plan upravljanja rizika je bio odlučujući čimbenik je li jedno poljoprivredno gospodarstvo bolje od drugog. Dakle, što se mora poduzeti? Potreban je plan. Radna skupina je obavila izvrstan posao kada je ustanovila ko, s kojim izazovima se nosimo i sada moramo te preporuke provoditi. U izvješću se radna skupina često poziva na izvješće vezano uz e, stanje u SAD-u. Međutim, situacija s ročnicama je kada je, situacija je tako da kada je riječ o ročnicama, onda Amerikanci dolaze po znanje u Europu. Oni koriste to stečeno znanje na razini poljoprivrednog gospodarstva. I ono što mi moramo napraviti jest izgraditi odgovarajuću infrastrukturu, prijašnji govornici su to već spomenuli, dakle transparentnost tržišta, izvješćivanje o cijenama i dakle čim budemo to mogli provoditi, stanje će se poboljšati za evropska poljoprivredna gospodarstva. Hvala lijepo. Dziękuję i poprosimy naszych Hvala najljepša. A sada ću predati riječ e, koordinatorima. Gospodine Desi, izvolite. Hvala lijepo. Ja bih kao prvo želio svima u ovoj dvorani e, sretnu novu godinu, više zdravlja i za sve nas više mira u 2017. A, i molim za ispriku što ću morat prije vremena napustiti ovo naše saslušanje, odnosno javne savjetovanje. Hvala. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, gospodo članovi radne skupine za poljoprivredna tržišta i drage kolege. E, želim se zahvaliti kolegi Desu što mi je prepustio riječ jer moram otići na drugi sastanak. Vaša e, radna skupina za poljoprivredna tržišta je bila skupina koja je jako ozbiljno radila i koja je uzela u obzir rasprave između dionika u cijelom e, cijelom lancu opskrbe hranom, a to je ono što je relevantno. Čini mi se da ste također se osvrnuli i na druga izvješća Odbora za poljoprivredu i Ministarstava poljoprivrede to nam je barem rečeno od jednog od službenika Europske komisije koji radi na ovim pitanjima i rekao je da je sada pravi trenutak da svi zajedno djelujemo. Sasvim je jasno da poljoprivrednici očekuju brze i konkretne odgovore s naše strane kako bismo napravili ravnotežu na poljoprivrednom tržištu i pomogli im da upravljaju rizicima koji su povezani uz njihovo poslovanje. Zbog toga nam je jako drago što je Europski parlament organizirao ovaj sastanak na kojem se uzima u obzir i samostanje tržišta i e, zakoni o e, tržišnom natjecanju. E, propisi tržišnog natjecanja na poljoprivrednim tržištima trebaju biti pojednostavljeni i računamo na vas, gospodine povjereniče da u narednih nekoliko tjedana radite na tome. 28. veljače ćete imati e, sastanak sa ostalim e, dionicima na ovom području i nadam se da će to biti prilika da se napreduje i na ovom pitanju. E, također što se tiče same proizvodnje, on višak proizvodnje treba biti raspodijeljen na pravedan način i e, trebamo uzeti u obzir također i sadašnju pripremu uredbe Omnibus kao i buduće reforme ZPP-a. E, pozdravljam prijedlog veće transparentnosti i veće uravnoteženosti lanca opskrbe hranom, iako to nema toliko veze sa krajnjim potrošačem, ali ima veze sa izravnim e, plaćanjima koji se e, pregovaraju iznova svake dvije ili tri godine. To je nešto što se financira iz e, europskog e, proračuna i nešto što može pomoći e, otpornosti poljoprivrednog sektora. Hvala. Gospođa Aguilera. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, želim svima čestitati novu godinu i e, ispričavam se u ime našeg koordinatora koji jednostavno nije stigao e, na vrijeme na ovaj sastanak. Želim se zahvaliti radnoj skupini za poljoprivredna tržišta i smatram da je rezultat e, vašeg rada zaista zanimljiv. Kao što je rekao i gospodin Danten, Određene elemente smo mogli vidjeti i u izvješću našeg odbora. Gospodine Jesen, vi ste govorili o e, dobrovoljnim mjerama koje su dobre, ali nisu dovoljne, da trebamo poduzeti druge mjere kako bi se borili protiv nepoštenih trgovačkih praksi. I moramo ojačati E, poljoprivrednike kako bi mogli bolje pregovarati. To je ono na što se trebamo usredotočiti i znajte da će e, socijalisti zaista raditi na ovim pitanjima. Želimo ojačati ulogu poljoprivrednika u e, svim fazama E, lanca opskrbe hranom. Do sada smo e, pokušavali to učiniti, ali bez konkretnih rezultata. Mi radimo na jedinstvenom tržištu i jako je teško postići dobre i konkretne rezultate kada se suočavamo sa ovakvim krizama, kao što je, na primjer, bila mliječna kriza u EU. Mi moramo na europskoj razini poduzeti odgovarajuće mjere, a ne na nacionalnim razinama. Zato bi trebalo pružiti veću pravnu sigurnost, naročito što se tiče tržišnog natjecanja. Također moramo zaštititi zadruge. Uloga zadruga je jako bitna na ovom području. One su veoma učinkovite za sve poljoprivrednike. I ako mi dozvolite, gospodine Jensen, htjela bih postaviti jedno pitanje po vašem mišljenju koju ulogu e, međusektorske organizacije mogu igrati na europskoj razini? Za sva ova pitanja o kojima govorimo postoje nacionalne ili regionalne organizacije, ali možda bi trebali ići još dalje. Možda bi se trebali podići na europsku razinu i e, uključiti međusektorske organizacije. Što mislite o tome? Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući hvala na svim e, izlaganjima. Želim vam čestitati na izvješću koje je jako konkretno i jasno. To je za nas koji donosimo odluke jako bitno jer ćemo moći iskoristiti to izvješće za budući rad. Ja mislim da su ovdje dva elementa jako bitna. Najprije e, zakonodavstvo e, o tržišnom natjecanju. Znamo da je 2013. godine doneseno novo zakonodavstvo koje je imalo za cilj ostvariti ostvariti bolju suradnju, no međutim pravila tog zakonodavstva nisu dovoljno jasna, te stoga tržišno natjecanje nije isto za sve. Zbog toga što e, svi poljoprivrednici nemaju pri ruci pravnike koji će im objasniti što trebaju učiniti. Zbog toga mislim da bi trebalo što je prije moguće e, pojednostavniti ova pravila. Možda će u tom smislu omnibus nam biti od velike koristi. Moramo znati koji elementi u, na području tržišnog natjecanja e, trebaju biti elementi na koje se Europski parlament mora usredotočiti. Što će se desiti sa DG Agri, sa DG e, za tržišno natjecanje, koje također trebaju surađivati s nama kako bismo dali konkretne predloge. Zatim, što se tiče upravljanja rizicima, i instrumentima s kojima raspolažemo. U e, ZPP se suočava sa e, globalizacijom. To e, ima utjecaj na poljoprivrednike. Zbog toga moramo čuti ono što poljoprivrednici žele reći i poljoprivrednicima moramo pružiti na raspolaganje odgovarajuće instrumente koje će moći koristiti za bolje upravljanje rizicima, naročito kada se bori sa određenim klimatskim promjenama ili fluktuacijom cijena. U Nizozemskoj postoje određeni instrumenti koji E, se mogu koristiti. Nažalost, e, njihovo korištenje od strane poljoprivrednika još uvijek nije dovoljno, a samo deset država članica koristi drugi stup e, koji također pruža određene instrumente, a samo tri zemlje koriste ove instrumente za e, stabiliziranje prihoda poljoprivrednika. Na koji način e, e, povećati korištenje ovih instrumenata? Da li je potrebno uvesti obvezatno korištenje instrumenata, kao što je to rekao gospodin Penning? Da li trebamo uvesti još nacionalnih zakona ili ojačati europsko zakonodavstvo? I još jedno pitanje, što kakav zaključak možemo izvući iz onog što se dešava u SAD-u? Gospodin Penning je rekao da Europska unija ima dosta informacija, ali ih ne koristi uvijek na razini poljoprivrednih e, gospodarstava. Možemo li izvući zaključke iz američkog iskustva? Gospodin Karti, hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Što se mene tiče, ja smatram da u 2017. godine nećemo vidjeti manje manjih razlika u poljoprivrednim cijenama, niti e, više pravednosti za poljoprivrednike. Možda čak i e, više i nejednakosti i više E, fluktuacija cijena zbog e, Brexita i zbog svega onoga što se može desiti u narednih 12 mjeseci. Naravno, doći će do promjena, doći će do velikih fluktuacija u cijenama, e, doći će do promjena u ponudi i potražnji, ali se trebamo zapitati tko će apsorbirati te šokove. Svaki put kada dolazi do povećanja cijena, znamo da poljoprivrednici E, plate najveću cijenu za to. A mi zato zajedno s vladama, komisijom, zastupnicima u Europskom parlamentu moramo sasvim jasno reći da ima dosta ljudi u cijeloj ovom e, lancu opskrbe hranom koji bi e, trebali preuzeti odgovornost za fluktuaciju cijena. Mi moramo zajamčiti imati pravednu distribuciju ne samo što se tiče e, profita, već i kada dođe do troškova. A ja znam, budući da e, razgovaram sa predstavnicima poljoprivrede, E, bez obzira na to da li se radi o mliječnoj industriji, industriji proizvodnje e, mesa, da se zaista e, suočavaju sa smanjenjem prodajnih cijena do 50%, dok takvo smanjenje cijena ne možemo primijetiti u supermarketima i zato moramo nešto učiniti kako bismo riješili ovo pitanje. Moramo zaboraviti na bilo kakve e, dobrovoljne e, mjere koje bi trebali poduzeti e, koji bi trebali poduzeti trgovci, već moramo imati obvezatne mjere koje će zaštititi naše poljoprivrednike, naročito od rizika e, povećanja cijena. Gospodin Heisling. Evo i s moje strane prvo sretna nova godina, a zatim da kažem da nastavljamo raspravu o istim pitanjima kojima govorimo već godinama i tražimo rješenja. Ali nama je potpuno jasno da moramo biti politički aktivni, moramo se razgraničiti od kolega koji se bave zaštitom tržišnog natjecanja i reći ovo je tamo, ali mi idemo u našem smjeru. A osim toga još ste jedan instrument kompletno izostavili. Ne možemo govoriti samo o cijenama, nego i o količinama. Upravo nas je kriza s mlijekom naučila da ako je previše toga tu, onda ide ispod cijene. I možete vi promatrati cijene koliko god hoćete, ali morate prvo tržište dovesti u ravnotežu. I to je upravo pokazala ova situacija sa mlijekom. Smanjenje ponude je dovela do povećanja cijena. Mi možemo taj efekt jojoa gore dolje još koji puta proći i preživjeti, ali činjenica je da moramo prvo iz, uravnotežiti tržište, inače naš seljak nikad neće imati dobru poziciju. A inače onaj prijedlog da imate ombudsmana ili povjerenika koji će razotkrivati nepoštene trgovačke prakse, to je jako dobro, ali mislim da jedan po nacionalne zemlje članice neće biti nikad dovoljan. Ali onda je isto tako jako dobro da što ste predložili da se moraju naši seljaci bolje obrazovati, informirati o tome kako izgleda trgovanje na burzi sa budućnost, kako izgledaju ročnice, kako izgledaju recimo različite, kako se mogu osigurati recimo za različite žetve žitarica za budućnost. A žitaricama i to zato prvenstveno jer su one još najžilavije kulture, a kod nekih osjetljivijih je jako teško donijeti procjenu kako će izgledati njihova, njihov prinos za nekoliko godina. Zato, je, se držimo žitarica ali treba i informirati naše seljake o tom. Zatim, jačanje pozicije se, naših poljoprivrednika u zajednicama i zadrugama. Da, ali ako zajednice same i zadruge nemaju dobru poziciju, neće ni seljacima pomoć. Vidite primjer u Njemačkoj. Recimo najveća zadruga za proizvođače mlječnih, za mlječnih proizvoda je, nije mogla davati niti cijenu koja bi pokrila troškove proizvodnje jer su sami bili u lošoj poziciji. Mi moramo, da tako kažemo, uzeti jedno područje kao naš uzor to je tamo gdje najkvalitetnije proizvode e, proizvodimo, pogotovo recimo kod mlijeka i onda ko, naravno kontrolirati količinu koja se proizvede, a onda ćemo moći nešto i sa cijenama učiniti. Hvala, gospodin Aginu. Hvala gospodine predsjedavajući. Budući da sada raspravljamo o e, radnoj skupini za poljoprivredno tržište i njezinom izvješću, mislim da trebamo se osvrnuti i na neka područja u koja se EU unija ne bi trebala e, miješati, e, na primjer neke od preporuka u ovom izvješću trebaju uzeti to u obzir da Europska unija nema nadležnost za sve, kao na primjer što je tržišno natjecanje, također što se tiče poreza porez na prihode i drugi poreze, to također nije u nadležnosti Europske unije, te ni neko način ne može utjecati na situaciju lanca opskrbe hranom. U ovom izvješću mislim da e, smo dobili informacije o tome što poljoprivrednici dobiju za e, žitarice e, ili druge proizvode, a svi također znamo i koliko to sve košta kada kupujemo te proizvode u supermarketu, pa se zapravo pitam što mi ovdje sada razmatramo, da li razmatramo koju cijenu e, trgovci plaćaju e, poljoprivrednicima ili nešto drugo. Čini mi se da sada e, u Ujedinjenom kraljevstvu imamo situaciju koju ne bih htio mijenjati nikakvim europskim zakonima također iznenađen sam da gospodin Hausning se ne protivi ročnicama jer se protivio tome ranije. E, moram priznati da me razočaralo da ovo e, ljudi jednostavno ne mogu shvatiti da tržište ročnica ne može funkcionirati ukoliko nema spekuliranja. ako, ako želite suzbiti e, volatilnost e, cijena, e, to možete učiniti samo ako imate fiksne ugovore sa e, tržišnim lancima. Ako proizvodna cijena se poveća, onda se i cijena povećava i obratno. Postoje naravno i e, parametri za e, apsorbiranje šokova koji se također uključuju u ugovore. To je standardni način pisanja ovih ugovora. Hvala najljepša. Gospodin Lozo. Hvala gospodine predsjedavajući. E, poštovane kolege, najprije želim vam čestitati na nekim e, zaključcima, naročito onima u kojima dajete više fleksibilnosti državama članicama u upravljanju rizika. Kada govorite o e, suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi, tu također imate dobre zaključke. E, gospodin Sarmir je rekao, citiram, liberalizacija međunarodnih tržišta može biti dobra samo pod uvjetom da u slobodnu konkurenciju stavimo države koje imaju istu razinu gospodarskog razvoja. Što vi e, namjeravate primijeniti od ovih zaključaka u Europskoj uniji? E, postoji nepoštena trgovačka praksa trećih država koju odobrava Europska komisija, na primjer uvoz e, maslinovog ulja iz Tunista, to je nešto što je naškodilo europskom tržištu proizvodnje maslinovog ulja, a radi se o trećim zemljama koje ne poštuju iste te propise koje moraju poštovati europske zemlje. I e, pitam se kad namjeravate prekinuti ovu povoljnu politiku za treće e, zemlje i uvesti protekcionističku politiku za europske e, države. A što se tiče e, samodostatnosti prehrambene industrije Europske unije predviđa se za 2020 godinu da će to biti glavni europski problem zbog migracijskih e, priljeva. Mislite li da e, ćemo uz novi e, ZPP imati i nove instrumente za pomoć migrantima i mislite li da je ZPP zaista politika kojom se treba rješavati ovo pitanje? Hvala. Dziękuję. Proszę Państwa, w byśmy... Hvala najljepša. Mislim da bi sada bilo dobro predati riječ predsjedniku radne skupine i povjereniku kako bi mogli odgovoriti na neka od postavljenih pitanja. Gospodine Gison i gospodine povjereniče, predajem vam riječ ukoliko želite odgovoriti na pitanja ili komentare. Gospodin povjerenik, izvolite. Hvala najljepša. Hvala svima na konstruktivnim e, primjedbama e, i mislim da će stručnjaci e, moći odgovoriti na detaljnija pitanja. Brojke koje smo dobili u izlaganjima nam pokazuju s kakvim problemima se suočavamo i zato jesmo osnovali radnu skupinu za poljoprivredno tržište kako bismo vidjeli što točno možemo učiniti za poboljšanje e, situacije poljoprivrednika u odnosu na trgovce i naročito e, trgovačke lance kako bi se smanjila e, smanjio smanjila e, ta marža koju e, prikupljaju e, trgovci i vlasnici trgovačkih lanaca i mislim da smo veoma dobro to naglasili, naročito u dijelu transparentnosti e, tržišta i u dijelu u kojem govorimo o ulozi poljoprivrednika i trgovaca, a i gospodin Dantan je o tome govorio. Rekao je također da će povjerenik Vesteger se sastati sa mnom 28. veljače kako bismo vidjeli na koji način poboljšati sva ova pitanja povezana uz poljoprivredu. Svi govornici su spominjali e, razno razna pitanja na koja se ne mogu sve pojedinačno osvrnuti, ali e, rečeno je da moramo imati bolju transparentnost, standardizaciju podataka, obvezatno o izvještavanje o cijenama, smanjenje troška kapitala, E, to je nešto o čemu bi se mogli izjasniti ljudi iz glavne uprave za poljoprivredu. Sasvim je jasno da je Europska investicijska banka čini dosta toga u posljednjih nekoliko godina i pruža dosta financijskih instrumenata koji mogu pomoći poljoprivrednicima i to zaista pozdravljam. No međutim, može se učiniti još više. Gospodin Pennings je govorio o upravljanju rizicima, naročito što se tiče troška kapitala i volatilnosti cijena. Spomenuta je situacija u SAD-u e, gdje e, se mnogo više koriste saznanja s kojima se raspolaže za razliku od Europske unije. To je nešto što se treba promijeniti. A glede e, koordinatora, komentara i pitanja koordinatora, mislim da smo svi spremni razmotriti bilo kakve dodatne akcije i da moramo zajedno surađivati s glavnom upravom za tržišno natjecanje i poljoprivredu. Kolegi povjerenika će razmotrati sva ova pitanja ne samo u sektoru poljoprivrede, već i u drugim sektorima kojih e, se ova pitanja dotiču. E, gospodin Agnu, e, kojeg dobro poštojem, je rekao nešto s čim se ipak ne slažem. E, spomenuta je i e, velika razlika u cijenama i što je sa e, cjenovnim šokovima, tko to treba na koga to najviše utječe. Mi smo već imali takvu situaciju sa cijenama E, svinskog mesa ili mliječnih proizvoda i pokušavamo učiniti što možemo kako bismo e, smanjili taj utjecaj. Naravno, sada uz Brexit ćemo imati još e, od težaniju situaciju, ali ona pitanja koja su e, spomenuta u ovom izvješću su pitanja koja svi podržavate, ako sam dobro shvatio. Nemam dojam da želite uvesti neke dodatne preporuke u izvješće, što pokazuje da svi ovi stručnjaci koji su radili na izvješću su obavili jako dobar posao i da su nam dali sveobuhvatne preporuke i e, moguće načine djelovanje za budućnost. Mi svi, sve glavne uprave e, u komisiji će razmotrati sve ove preporuke kako bismo poduzeli odgovarajuće korake za dobrobit naših poljoprivrednika. ja bih evo isto tako na kraju još možda nekoliko pitanja još jedan put tretirao, ali mislim da bi i drugi kolege iz radne skupine trebali govoriti o nekim važnim temama. No, da još o nekim stvarima malo zauzmem preciznije stajalište. Kao što je povjerenik rekao, svi smo svjesni da je nakon ovog izvješća loptica na terenu komisije. Međutim, i mi se onda jako radujemo svakoj aktivnosti koju vidimo da se poduzima, a temelji se na ovim našim preporukama i našim nalazima i to ohrabrujemo. A zatim još jedno pitanje od gospođe Garcia, to je pitanje organizacija proizvođača. to je Španjolska više uspjela postići od ostalih zemalja i mi u Njemačkoj imamo recimo jako puno problema s tim. I nismo uspjeli još napraviti takvu jednu strukovnu veliku organizaciju koja bi bila uspješna. Međutim, mi sve proizvođačke organizacije koje imamo apsolutno hrabrimo i potičemo da naprave jedan savez, takvu jednu strukovnu veliku saveznu organizaciju svih pojedinih proizvođačkih organizacija. Ali mislimo da bi, e, ako to nastane, imali puno reguliranije tržište. Prema tome možemo samo pozitivne signale u tom smislu uputiti svima koji to još nisu doveli do visoke razine kao Španjolci. Drugo pitanje je konkurentnosti proizvođačkih organizacija. Točno imamo glavne, dvije glavne uprave koje se ovdje bave, nadležne su za to. jedno je poljoprivreda, druga je zaštita konkurentnosti, ali oni mogu samo poticati da se recimo na gornja granica 15% e, tu razbije. Ako imate više od 33% u pravnom, recimo u koje vlada tržištem, 33% udjela na tržištu, onda bi to već pomoglo proizvođačkim organizacijama. Za sada to nije tako i tu moramo više ravnoteže donijeti. Na taj način ćemo stvoriti više sigurnosti u donošenju odluka za sve naše proizvođačke organizacije. Na taj način će smanjiti sve moguće rizike. A sad što se tiče tema upravljanja rizikom ili poslovanja za budućnost ročnicama, futuresima, da tu moramo učiti još puno od SAD-a ali mislim da tu o tome trebamo još dati i konkretnije prijedloge. Prema tome mi smo si zabilježili sve vaše komentare i pitanja pa ćemo još razmotriti što tu možemo više učiniti. Međutim, zatim, pitanje cijena i količina, naravno da je manja količina diže cijenu, to je bar jasno. Međutim, to moraju proizvođači skupa sa državama e, raspravljati o tome, a na kraju krajeva tržište treba biti slobodnije jer vidite, proizvođači su sigurno najbliži toj proizvodnji e, politike, provedbe politike na tržištu. Vidjeli smo što se događalo sa mliječnim proizvodima i mlijekom, a onda smo vidjeli nakon godinu dana kako su mogli napredovati i dobre, počeli dobre rezultate ostvarivati. Zatim, jedan od opasnih elemenata koji može u budućnosti ugroziti poljoprivrednike u njihovoj pozicije, to je ako postanu ovisni o ovom lancu koji ide od proizvođača do konačnih distributeta i trgovaca. Ali bez toga ne ide. Prema tome mi želimo samo njihovu poziciju poljoprivrednika ojačati, ali ne možemo bez tog cijelog lanca. Prema tome, kao što smo rekli, mi možemo razumno tome pristupiti, povećati transparentnost i ograničiti neke nepoštene prakse. I na kraju, Nikako ne želimo protekcionizam, želimo otvorena tržišta. I mislimo da je naša politika poljoprivredna do 2020. to tako govorila. Mi želimo politiku samo kao asistenciju, a ne da nam se određuje. Hvala vam lijepo. Sada, ako imate što dodati, izvolite. Da, htjeli smo nešto reći o transparentnosti tržišta. Pitanje je troškova. Mi već e, plaćamo visoke troškove za prikupljanje podataka. Nije riječ o povećavanju troškova, nego je e, poanta je u harmoniziranju podataka. Dakle, nije to da mi povećavamo troškove, nego da pametnije ih trošimo, novce. Da harmoniziramo i povećamo suradnju kod razmjene podataka. A drugo, mi moramo sigurno promijeniti način na koji prikupljamo podatke i koje podatke prikupljamo. Gledajte, mi smo podatke o cijenama prikupljali za, razloge zajedničke poljoprivredne politike do sada. Međutim, jedan od puno važnijih stvari je da to služi našim poljoprivrednicima. Oni moraju imati uvid u to kako fluktuira i cijene, kako to izgleda. Prema tome, to je zapravo najvažnija tema za njih nakon vremena. Oni poljoprivrednici prvo gledaju vrijeme, prognoze, onda gledaju cijene. Zatim, ka, naš način prikupljanja mora biti standardiziran i harmoniziran i mora im se drugčije fokusirati, dakle, prema aspektima koji su najvažniji za poljoprivrednike. Te podatke moramo prvenstveno prikupljati. To, to toliko samo da dodamo o tom pitanju prikupljanja podataka. Hvala lijepo. Vidim da bi povjerenik se isto još javio za riječ. Da, da. Kad se pitalo u vezi uvoza sa Tunisom, 30.000 tisuća tona je umoženo i to je išlo na dvije godine, ali mislim da samo je 1900 tona stiglo iz Tunisa, bez obzira na naše ugovore o 30.000 tisuća tona. Prema tome, to oni nisu ni u kom slučaju sa svojim maslinama ugrozili tržište naših proizvođača u Africi u Europi. A drugo, što ste me pitali, to je pomoć e, Africi. To su strateške odluke kako ćemo pomoći Africi da sami proizvode hranu za sebe umjesto da, umjesto da stvaraju dodatne migracijske i druge pritiske na Europu. Prema tom, naši kom... kolege iz komisije su jedan vrlo ambiciozan program E, pokrenuli kako bi pomogli tamo direktno na, terenu poljoprivrednim proizvođačima u Africi, posebno recimo ženama, kako bi imali nužnu tehnologiju, bolje, bolje se bavile poljoprivredom, kako bi imali bolje skladišta i bili u da facto u stanju da ih osposobimo da budu sve više u stanju prehraniti svoje stanovništvo. Jer ako to ne bude tako, mi ćemo imati u budućnosti još većih kriza migranata. A već smo recimo i razvili mjere za ruralni razvoj koje će, ako pomagati upravo u migrantskoj krizi, jer će se primjenjivati u afričkim zemljama. I vidjet ćemo recimo koje prioritete koja regija treba zastupati i stavljati u prvi plan i oni će biti prema tome će se i ovi razvojni programi modificirati. Ali mislimo da će to i u kratkoročnom razdoblju pomoći ovoj migrantskoj krizi. Hvala. A sada krenemo na intervencije pojedinih članova zastupnika po jedna do jedna i pol minute. Vi se možete javljati zastupnici za riječ, ako bude vremena onda će ponovno stručnjaci uzeti riječ. Evo sad zastupnici, gospodin Des na minutu. Hvala lijepo i hvala vam na svemu što ste odradili. Ja sam već 12 godina u ovom parlamentu i 12 godina tražim da se poduzmu legislativne mjere upravo na ovim područjima o kojima sad govorim. Dakle, mislim da treba odrediti zakonom da je rok za plaćanje 30 dana, a zatim to mora za mlijeko, meso i ove temeljne stvari načelno vjeriti. Zatim, da ne možemo bez pismenog načina mijenjati nikakve konkretne ugovorne kondicije. Zatim, kod cijena moraju se recimo kod cijena imati potpunu transparentnost i upisati neto cijene, sve drugo je netransparentno. Zatim moraju se maknuti bilo kakve zahtjevi zbog neprodanih proizvoda u dućanima ili u lancu prodavaonica koje bi sad naknadno morao poljoprivrednik snositi, to ne ide u, nikako. I zatim, sve recimo trgovinske marke koje su u Europi moraju jasno pokazati koji je proizvodni pogon bio za to. Kod cigareta smo odredili da se 50 ili 60% ugroze rizika e, po zdravlje i život mora napisati i uzeti u obzir, ali ja isto tako, sve drugo je netransparentno. Prema tome i ovdje kod trgovinskih marki koji imaju različiti lanci, potpuno je netransparentno kako, mi ne znamo ko je proizveo proizvod za neki lanac koji napiše gore samo svoje ime i onda to moramo razriješiti. Zatim sustav certificiranja, to se mora proučiti. Ja ću ime svog kluba zastupnika još ovo sve što sam tu tražio u detaljima navesti i podnijeti vam. Hvala. Gospođa Delej.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 Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, poštovani kolege, želim se najprije zahvaliti radnoj skupini za poljoprivredno tržište kao i komisiji. Želim se zahvaliti i svim službama sa kojima sam surađivala kao izvjestiteljica o instrumentima ZPP-a za ograničavanje e, volatilnosti cijena. Kao što znate, to izvješće je usvojeno za vrijeme posljednjeg e, zasjedanja parlamenta i mislim da smo došli do istih za zaključaka. Mi smo govorili o različitim eh, problemima iz istog ugla i govorili smo o tome da je hitno poboljšati eh, situaciju poljoprivrednika u lancu opskrbe, da moramo imati veću transparentnost tržišta, da trebamo imati bolje instrumente za upravljanje rizicima, da trebamo se boriti protiv eh, nepoštene trgovačke prakse i da trebamo poštovati naročito članak 40, a poljoprivreda treba biti smatrana posebnim sektorom gospodarstva. Također želim e, naglasiti važnost e, kontraktualizacije koji omogućava bolju ravnotežu između različitih dionika prehrambenog e, lanca. Tu želim naglasiti ulogu međusektorske organizacije koja je za mene najbolji način postizanja bolje kontraktualizacije. Mislim da smo stigli do istih zaključaka i istih predloga, što je jako pozitivno, naročito u e, smislu budućnosti ZPP-a. Sada očekujemo konkretne predloge vijeća i vaše predloge, gospodine povjereniče, a ja ću nastaviti raditi na ovom pitanju koje se tiče budućnosti ZPP-a i zajemčiti da zaključci naša dva izvješća budu uzeti u obzir u našem budućem radu. Hvala. grupa zadanjeva zapoznala se s Pani spravozdanjem, kule podnosi ten važni temat. Mislim da je radna skupina pročitala već vaše izvješće o ovoj vrlo važnoj temi. Gospođa Mekinis, izvolite. Hvala. Hvala vam na svim mojim prezentacijama. Imam samo jedan komentar i neću onda poslije više govoriti puno o nepoštenim trgovačkim praksama. Evo, povjereniče, vi se činite vrlo oprezni u tome kako postupate i kako ćete nastaviti postupati. Ne zanima zašto ste tako oprezni i općenito ne zanima kako izgleda vaš odnos tu prema općoj upravi za zaštitu konkurencije. Ali po mom mišljenju ovdje je prvenstveno bitno održivi prehrambeni lanac koji mora biti održiv i ekonomski, ali i ekološki. A druga stvar je, to su prijedlozi o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. I ima tu puno njih članaka 190, 190 i tako dalje, koji su vrlo, vrlo detaljni. Pa nas zanima koji su vaši pogledi na ovaj prijedlog budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Jer jasno je da bi se trebali odmaknuti od izravnih plaćanja kako se sad primjenjuju i pokrenuti neke druge mehanizme u praksi. Pa nas zanima šta vi radite na tome kad ćete s tim krenuti i kako konkretno, što konkretno planirate. Gospođo McInnes, vi ste mi smo imali mišljenja o nepoštenim trgovinskim praksama već, a i radna skupina to već dobro zna, gospođa Deskac. Hvala lijepo. Mi smo svi ovdje već vrlo intenzivno očekivali, dakle s velikim nestrpljenjem da se rezultati prezentiraju i možemo se samo složiti da bi svi željeli jača tržišta, ali ovo što trenutno imamo su snažni monopoli, a ne drugo. I vrlo malo trgovin, malo brojem trgovinskim lancima su vezani poljoprivrednici iz čitave Europe koji ne mogu više poštene cijene postići i ne mogu zapravo pošteno živjeti od poštenog posla. I to je problem koji vidimo od sjevera do juga, istočno na zapad, da se obiteljska poduzeća, pa gospodarstva dolaze pa takav pritisak da im je egzistencija u pitanju. Jednostavno nisu u stanju ispuniti sve ove zahtjeve koji se postavljaju na njih s druge strane. S jedne strane su ucijenjeni cijenama, a s druge strane inače ne mogu plasirati što proizvedu, s druge strane moraju ispuniti toliko dodatnih obaveza glede zaštite životinja, način na koji će ih držati, način kako će proizvoditi, tako dalje, da oni jednostavno ne mogu egzistirati. Prema tome, zbog te intenzivne situacije, pitanje vama povjereniče, ne bi li možda postojao neki konkretni vremenski rok za provedbene mjere, kad će se to provesti, jer mi čujemo godinama već slašamo o tim dobrovoljnim mjerama kako se poduzeće i trgovinski lanci sami sebe obvezuju da će dobrovoljno raditi poštenije i transparentnije, ali mislim koji su rokovi. Vi ste već eksplicite u radnom programu komisije najavili da ćete tu neke korake poduzeti. Baš što se tiče transparentnosti na tržištu, zatim svih točno određenih E, u sve mora biti fiksno određeno ugovorima i precizirano, ali zatim još nekim zakonskim inicijativama koje ste najavili, ali šta mi možemo očekivati kad će to početi, koji su vaši konkretni rokovi. Hvala sada gospođa Garcia. Hvala lijepo. Ja bi vama, gospodine povjereniče, i svima u našoj dvorani požela prvo sretnu novu godinu i uspješnu novu godinu. I nadajmo se da će ovi prijedlozi za novu zajedničku poljoprivrednu politiku koje su stige i za 2018. počet već ove godine, da će to dobro funkcionirati. Jer što se tiče ove reforme zajedničke poljoprivredne politike, tu bih nešto samo rekla da je jako bitno razviti sustav rizika i zaštite od rizika i to na temelju različitih osiguranja. A za to su bitni jasno i fondovi koji se stvaraju jer to je de facto onda samo komplementarno kao dopuna onom sustavu kojeg mi sada imamo, nije suprotnost Naravno, to se mora povezati i sa nacionalnim sustavima osiguranja. Jer mi ne smijemo razbiti stvari, uništiti stvari koje dobro funkcioniraju, nego ih samo nadopuniti i kompletirati. Zatim, voli bi da se taj observatori e, koji imamo za svinjetinu i svinsko meso i mlijeko i mliječne proizvode, ne bi li to mogli proširiti na područje voća i povrća, jer vidite povjereniče, znate da je to isto sljedeće vrlo delikatno područje zbog različitih cjenovnih šokova i zato što je podložno različitim pritiscima e, i vanjskim elementima kao što su recimo različite epizotije koje stižu iz juga, ne samo promjena klima i drugih, štetnicima i svemu drugom. Zatim, mi u Španjolskoj podu primjenjujemo jake sankcije prema svima onima koji u prehrambenom lancu provode nepoštene trgovačke prakse. I sada je pitanje da li će se to i dalje još primjenjivati i šta vi tu kanite učiniti. Hvala sada sljedeći zastupnik. Hvala lijepo. I s naše strane čestitke svima u dvorani za Novu godinu. A sada nešto o inicijativi mi bi voli, koju bi želi poduzeti, a to je da se recimo poljoprivredne radite na tome da poljoprivredni pogoni mogu se direktno koristiti sredstvima iz Junkerovog fonda za strateške investicije. Koliko znamo, tamo ima 600-700 milijardi eura kojima se govori u razdoblju od nekoliko godina. Zar ne bismo na tome mogli raditi da oni dobiju dopriju do tih novaca? Jer vidite sa ovim bazlom 3-4, onda to kaže njima jednostavno kapital, pokriće kapitala nije dovoljno da se nakvače i da se počne iz tih izvora financirati bilo kako, ali mi u Nizozemskoj Dakle, svi govorimo da želimo bolje proizvoditi i svojim seljacima ojačati poziciju, ali pritom želimo da naš seljak ostane samostalan na svojoj zemlji, da može samo odlučiti u krajnjoj liniji što će uzgajati. Dakle, pitanje je možete li nam reći da li se tu može nešto učiniti da se njihovo financiranje tako popravi. Hvala lijepo gospodin Polak na minutu. Da, hvala lijepo. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim vam svima sretnu novu godinu i želim vam se zahvaliti što ovdje sada govorimo o jačanju poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Ja pozdravljam e, zaključke ovog izvješća. Neke zaključke sam e, već e, znao, bio sam upoznat s njima, ali želim privući vašu pozornost na određene stvarnosti u mojoj zemlji. U Rumunskoj, na primjer, smo usvojili zakon kroz koji smo htjeli ojačati e, poziciju poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Tražili smo od e, lanaca supermarketa da na lokalnoj razini kupuju proizvod, odnosno što je bliže njima. A to predstavlja prednost i za poljoprivrednike i za potrošače. No, e, trgovački lanci nisu dobro reagirali na ovaj zakon i povjerenik nam je čak prijetio e, postupkom pred Europskim sudom, što je veoma čudno jer slične mjere postoje u drugim državama članicama kada države članice odluče imaju proaktivan pristup, onda i sankcionirate. Mislim da je to dosta paradoksalno. Mislim da bismo trebali biti sasvim iskreni kada govorimo o jačanju poljoprivrednika u e, lancu opskrbe hranom. Ne možemo samo se ograničiti na prazne riječi, što e, ni na koji način ne poboljšava situaciju poljoprivrednika. Hvala. Ja, herzlichen Ich finde... Gospodin hvala. Mislim da je ovo što je odradila radna skupina stvarno vrlo zanimljiva. I, ali sada je jako bitno da imamo jedan politički plan provedbe sveg toga. I mislim, to nije do sada puno govoreno o tome, ali moramo se požoriti i moramo imati konkretan plan provedbe, inače će se završiti u ladici pa nikom ništa. Imam jasno pitanje, mi smo već više puta danas govorili o pravilima tržišnog natjecanja i znamo da je ono od središnje važnosti za sve ovo. Mi u zajedničkoj poljoprivrednoj politici danas imamo nekoliko pristupa kojima pokušavamo jačati ponudu i to posebno recimo kod voća i povrća gdje imamo konkretan sljedeći pristup tu se proizvođački, seoski e, gospodarstva mogu objediniti i onda zajednički jače nastupati. A imamo isto i pakete za mlijeko koji predviđaju da se mogu proizvođači dogovoriti o tome koliko će, koju će količinu proizvoditi pri kod određenih proizvoda koji su naravno još imaju geografsko i istaknuto svoje podrijetlo, geografsko podrijetlo. E sad treba vidjeti ne bi li takve sisteme mogli proširiti i na druge proizvode. Mislim da bi tu onda imali jedan jako zanimljivi pristup i bilo bi to dobro za, za sve. Hvala lijepo, gospođa Hojboš. Hvala. Gospodine Gisen, vi ste još jedan puta ovdje ukazali na to da želite mijenjati propise na tržištama regule, ali do sada smo već jasno vidjeli tko, kada, zašto zapravo plaća. I vidjeli smo koliko smo izgubili e, malih e, proizvođača na sektoru mlijeka jer smo prekasno intervenirali. I sad smo vidjeli da je i promjena struktura bila malo prestroga i prebrze i nismo male zaštitili da je previše obiteljskih proizvođača propala. E sad mislimo da to nije dobro da tržište sve samo regulira i mislim da to nije dobra politika. Zatim puno govorite o ugovorima i ugovornoj proizvodnji. Ali vidite, čak i u Francuskoj gdje se radi sve sa ugovorima, ni tu nisu troškovi proizvođača svi bili pokriveni. Prema tome, ako u svoj transparentnosti svemu što činimo, uopće ne uzimamo u obzir dodatne troškove i terete seljaka i proizvođača, onda se skupa ništa ne vrijedi. A da se vratimo još i na onaj način kako bi trebali pregovarati i razgovarati međusobno. Dakle, mislim da trebamo pregovarati potpuno ravnopravno sa, sa seljacima, poljoprivrednim proizvođačima, dakle. Jer, ali vidite, mi imamo recimo u već velike regije i u Njemačkoj, u ostatku Europe, gdje seljak ne može ni izabrati za kojeg će mlječnu industriju, kojeg prerađivača ili kojeg trgovca raditi nego mu se to sve nalaže i diktira. Prema tome, jedino ako se ti poljoprivrednici objedine, i ako se samo budu imali na taj način puno jač, jaču situaciju, onda će doći do nekog, neke promjene i bolje pozicije. Gospođa Nojčer sad, hvala i s moje strane sretna nova godina. Mislim da ovo što danas, o čemu mi danas govorimo, da je to najvažnija tema za poljoprivredu. Već nedavno smo upravo govorili, imali konferenciju o Africi i vidjeli smo da je tu se govorilo trgovina je rat. Ja ne bih baš nužno sama to rekla, ali ako označite rat kao e, trgovinu kao rat, onda znamo da je naša polja, naša zadaća takva da damo svim partnerima u toj trgovini isto oružje, a trenutno nemaju isto oružje u ruci. Ono je proizvođač i s druge strane veliki trgovinski lance. I zbog toga imam pitanje, gospodine Gisen. Danas stalno govorimo o tržištu, o tome kako je pravilima i propisima i regulama koje treba tržište, o tome kako je tržište do sada zakazalo i koje krize prošlo. Ja bih jako vola da se te neke stvari jako odvoje, recimo da se upravljanje rizikom, pogotovo ono koje politika diktira, to se ne može izjednačiti sa ovim kada se stropošta ili zakaže tržište. Rizici mogu biti vremenske katastrofe ili političke situacije kako sad imamo s Rusijom, ali to ne može biti isto tretirano kao ove ostale stvari da bi se dovela tržištu ravnotežu. Dakle, mi moramo imati jednostavno ravnopravnu poziciju na taj način da će svi sudionici na tržištu biti jednako oboružani a onda možemo eventualno gledati kako ćemo donekle ili u većoj količini amortizirati njihove rizike. Ali ne možemo političke stvari koje dolaze iz političkih izvora ili se tamo reguliraju izjednačiti sa svim ostalim što prijeti poljoprivrednicima. Protiv toga se apsolutno moramo postaviti. Hvala sada gospodin Kovač. Ako bi to, gospodin Finnegan trebao proizvesti ta oružja? Mislim da je na nama da mi moramo to njima pružiti, jer ako mi ne budemo naoružali dovoljno naše male proizvođače, oni mogu staviti ključ u bravu i nestati. Međutim, mislim da je dosta čudno da čitav dio zastupnika iz ljevice pitaju, ne pitaju ništa o pristupu financijama njihovim stočanima. Jer ako bi oni, mislim zašto ne pitaju, zato što ljudi ako nemaju, ne ostvaruju profit, onda ni ne traže dodatno financiranje. Dakle, prije nego što smatramo ili stvaramo umjetne, umjetne situacije u kojima poljoprivrednici mogu doći lakše do financijskih sredstva, moramo se prvo pobrinuti da imaju dovoljno profita da se mogu zaduživati. A drugo, što se tiče oružja, proizvođači moraju biti, imati iste šanse i biti kompletno ravnopravni sa svim supermarktima, sa svim velikim lancima trgovinskim kao i prerađivačkom industrijom. Međutim, pitanje je da li postoji jedna politička spremnost i volja da se to provede jer e, dobra vijest u tome, a to sam već rekao i ne moram ponavljati, ona stvarno dobra vijest je da ima, da novac je u hrani, hrana, ali za sada trenutno taj profit ne ide u prave ruke, a novac postoji, zarada postoji na hrani, samo nije dobro raspoređena trenutno. Gospodin Kola, hvala lijepo. Hvala vam za um, proizvodnju hrane vidimo da su pitanje kamata je pitanje jedno, a drugo su recimo privatni proizvođači i privatne etikete. Jer vidite imamo u Finskoj se to događa da se recimo u dućanima prodaju privatne mlijeka s novim etiketima i te privatne etikete sad zapravo promoviraju čak javno. A onda se dolazi do žalbi da nema dovoljno inovacija na cijelom sektoru prehrambene industrije. Jeste li raspravljali u radnoj skupini o rizicima koje predstavljaju ove privatne etikete? Ja mislim da je to za proizvođače hrane, zadruge kao i industriju jedan veliki rizik ako pusto dopuste da e, te privatne etikete za obuhvate ili zauzmu preveliki dio tržišta. Zatim pitanje jednog regulacijskog okvira za cijeli ovaj naš lanac proizvodnje hranom. Jeste li već procijenili koje su konkretne posljedice nepoštenih trgovinskih praksi po, po pojedini sektor u poljoprivredi i gdje su najveće posljedice i najveće štete nastale? Koje su dakle gospodarske posljedice koje možemo vidjeti kod e, proizvođača i farmana? Hvala lijepo gospodine Gisen na ovom izvješću radne skupine za mene je jako važno da ste ovdje iznijeli vrlo konkretne proizvode. Dakle, vlastita odgovornost i upravljanje rizicima, to za mene nije nikakva suprotnost. Ja se slažem s gospođom Neuheld. Vi ne možete upravljanjem rizika pokriti ovu situaciju kad se tržište uruši i kad zakaže. Za mene je samo pitanje postoje odakle ćemo uzeti novce da pomognemo tu. Ja sam jako protiv toga da to izvlačimo novce iz prvog stupa, koji bi onda se direktno zapravo investirali u, i pomogli u prihodu steljacima. Zatim, ovi poslovi za budućnost ročnice, mislim da to mogu samo razne mlječne prerađivačka poduzeća koristiti i tim se baviti. Jer inače sami proizvođači se s tim ne mogu baš nositi. Ako bi njima tu pokušali nešto odrediti da mogu te poslove za budućnost određivati, mislim da to nikako ne bi za njih bilo ni moguće ni dobro. Ja sam ponešto naučila u međuvremenu i vidjela da jedno što je činjenično je da seljaci još uvijek nisu shvatili da su oni poduzetnici na tržištu i moraju samostalno djelovati. I na kraju trebamo nekakve socijalne planove i zaštitne planove za obitelji naših poljoprivrednika i mislim da tu trebamo i nacionalne i lokalne vlasti involvirati jer mi ih moramo zadržati u ruralnim područjima, prema tome to zahtjeva čitav set socijalnih mjera. Ali mislim da ćemo mi te naše predloge još razraditi i kroz parlament provući i iznijeti. Ja, von mir Gospodin Jalen, hvala lijepo i s moje strane puno hvala na ovom izvješću radne skupine. Imam jednu molbu i dva pitanja. Molba je upućena povjereniku, kao što su kolege već rekli povjereniče Hogan, trebali bi koristiti ovaj impetus iz ovog izvješća da krenemo na stvaranje pravih legislativnih prijedloga. Jer inače ako to ne učinimo, onda se će završiti sve u ladici. Dakle, riječ je o kompletnim ugovorima koji se moraju primjenjivati, obrascima koji se razrađuju. Riječ je o transparentnosti cijena, bolje informiranosti proizvođača i čitavom nizu drugih ovdje spomenutih pitanja. A tu se moramo onda jako E, nositi i sa povjerenim drugim općim upravama, recimo kod tih stvari, mora e, naš sektor poljoprivrede u komisiji se nekako to razriješiti sa sektorom za zaštitu tržišnog natjecanja. Ako trebate tu našu pomoć, samo recite, mi ćemo vas poduprijeti. Zatim, dosadašnji mehanizmi koje imamo za zaštitu od rizika tržišta, oni su naši su mehanizmi do sada potpuno nedovoljni. Moramo biti brži i moramo dugoročno planirati. Ako dugoročno planiramo, onda vidimo kako će te intervencije bolje izgledati. Sljedeće što ste rekli, ako ništa ne bi učinili kod nepoštenih trgovačkih praksi, onda bi novi lanci imali mogli još e, uvećati ove svoje obveze za poljoprivrednike. Oni recimo za sada mi znamo da poljoprivrednici kažu da je njima puno jednostavnije zapravo zatvoriti vrata nego ispuniti sve ono što veliki trgovinski lanci od njih očekuju. Jer vidite, pod ovim naslom certifikacije se de facto e, deformira i djeluje na naš e, zajedničko tržište i uništava nam se slobodna konkurencija. Sada gospođa Hogan. Hvala lijepo. E, ja bih... Ja sam, ja sam se htjela još jednom javiti e, nakon što je povjerenik e, Hogan govorio. Vezano uz maslinovo ulje, vi ste bili rekli da na koncu nije bilo došlo tako mnogo ulja na naše tržište kako je predviđeno dakle odlukom. Dakle, to kažete nije bio problem za zemlje Juga Europe. Mi smo na brojnim sastancima raspravljali o potrebe pomoći Africi. Međutim, htjela bih ovdje istaknuti da evropski poljoprivrednici nisu protiv sporazuma sa zemljama Afrike i općenito protiv ovakvih sporazuma. Ali ne poštuju se jednostavno isti kriteriji i u tom slučaju onda konkurencija postaje nelojalna. Mislim na čitav niz naših strogih kriterija koji se trebaju držati naši poljoprivrednici, a to nije slučaj za treće zemlje. I tu je problem, nije problem naranča koja dolazi iz Afrike ili pak maslinovo ulje. Problem je kada se e, to ne proizvodi po jednakim uvjetima. I evo, zbog toga sam osjećala potrebu da ponovno odgovorim. Ja se ovdje ne želim baviti pomoći afričkoj poljoprivredi, ali ne želim da ona bude na našu štetu. za E, preporuke radne skupine nadopunjene sa prijedlozima komisije, vijeća i zastupnika sasvim sigurno mogu e, doprinijeti poboljšanju stanja na tržištu poljoprivrednih proizvoda i ojačati položaj e, poljoprivrednika jer tko će brinuti o poljoprivrednicima ako mi nećemo brinuti o njima. Poljoprivredu ne možemo prepustiti isključivo tržištu jer je poljoprivreda i osiguranje opskrbe hranom strateško pitanje svake zemlje. Poljoprivrednici nisu samo poduzetnici, njihova uloga je puno šira jer oni čuvaju identitet svake zemlje. Zbog toga mislim da je jako važno da počnemo poštivati postojeću zakonsku regulativu koju imamo jer mi imamo na snazi direktivu koja propisuje da se plaćanje mora izvršiti u roku od 30 dana, a vidljivo je iz ove naše rasprave da se ta direktiva ne poštuje. Također mogu posvjedočiti da postoji razlika u kvaliteti proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, ali i drugih proizvoda koji se e, plasiraju na tržište starih i novih država članica što je svojevrsna diskriminacija i kršenje postojeće regulative. Ali isto tako ako se koncentriramo na raspravu o nepoštenoj trgovačkoj praksi, kad vidimo na koji način se otkupljivači odnose prema poljoprivrednim proizvođačima, da se raskidaju jednostrano ugovori, da se vraćaju proizvodi, e, da je e, situacija na terenu nemoguća, onda je jasno da nam treba e, zakonska regulativa o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse na europskoj razini. I posljednja rečenica gospodine predsjedniče, također smatram i želim tu potaknuti povjerenika da se promijeni regulativa koja se odnosi na mlade poljoprivrednike jer mi se žale mladi poljoprivrednici ne samo iz Hrvatske nego i iz drugih država članica e, da ovakva regulativa njima ne omogućava da koriste sredstva iz programa ruralnog razvoja, a to je preduvjet da nam sela ostanu živa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 predstavnike irskih poljoprivrednika. Gdje su naši gosti? Aha, eno ih. ok, please Thank you, chairman. Izvolite. Hvala. Ja pozdravljam zalaganje povjerenika Hogana vezano uz provedbu ovog izvješća i htio bih da komisija što prije izradi odgovarajući plan. Tu se nalaze e, dakle, preporuke vezane uz transparentnost e, cijena te preporuke za jačanje e, pozicije poljoprivrednika u opskrbnom lancu. Tu je dakle obavezno izvješćivanje o cijenama, dakle podaci uz, vezani uz cijene te uz marže, podaci o potrošačkim cijenama, tu su i preporuke vezane uz provođenje odluka na e, razini zemalja članica, te također traže se donošenje mjera na europskoj razini, dakle protiv nepoštene trgovačke prakse. Dakle, ovdje smo imali loše iskustvo u Irskoj sa prodajom robe ispod cijene Opskrbljivači također moraju imati sigurnost da će se propusti istraživati, da će se propisi provoditi, da će se predvidjeti sankcije u slučaju kršenja pravila. Nama poljoprivrednicima su potrebne, je potrebno provođenje ovih preporuka kako bi se osigurala dakle stabilnost u opskrbnom lancu imamo 21 milijun poljoprivrednika u EU, dakle koji proizvode za 500 milijuna ljudi, ali prodaju e, nekim svoju robu nek, tamo nekim činovnicima. Hvala lijepo. Bardzo dziękuję. Mamy zgłoszenie jeszcze z Eurocommerce. Pani Hvala lijepo. Tu su i predstavnici Eurokomersa ovdje s nama u sali za sastanak. Ako sam dobro razumio, oni bi se također htjeli javiti za riječ, kaže predsjednik odbora. U pisanom obliku smo dobili potvrdu da će oni sudjelovati na sastanku, pa im sada dajemo riječ. Izvolite. This thank, uh, from Hvala lijepo. Mi smo dakle udruženje prodavača u Europskoj uniji. Ovo svima prvo zahvala na organizaciji ovog događaja. On je jako zanimljiv. Čuli smo dakle mnogo zanimljivih stvari. Također, evo čestitke na ovim preporukama radne skupine i slažemo se s većinom njih osim u jednom dijelu, a to je pitanje nepoštene trgovačke prakse. Nije nam jasno fokusiranje na ove prakse zašto bi to trebalo biti regulirano na europskoj razini. Slažemo se e, sa ostalim preporukama radne skupine. Potrebno je da poljoprivrednici imaju veću ulogu u pregovorima, moraju proizvoditi uz veće standarde kvalitete, Slažemo se i sa upravljanjem rizikom, dakle kontraktualizacijom. Možemo se složiti, odnosno založiti za veću transparentnost e, tržišta. Moramo vidjeti što se događa u razlici u cijeni, dakle između proizvodne cijene i cijene na tržištu. Čuli smo brojke, brojčane podatke, ali oni su krivi, vezano uz distribuciju dodatne vrijednosti i zato pozdravljamo raspravu, ali valjalo bi utvrditi iz kojih sektora dolazi ta razlika u dodanoj vrijednosti i kako bi ovi sektori mogli zajedno raditi da bi zajedno odgovorili na potrebu potrošača za kvalitetnom robom po prihvatljivim cijenama. I to je ono što je potrebno našim članovima, dakle da, da oni daju e, potrošačima ono što potrošači žele. Uređivanje trgovačke uređenje trgovačke prakse neće zaštititi poljoprivrednike od nestabilnosti cijena ili im omogućiti postizanje bolje cijene. Prakse koje se ističu u izvješću izazivaju zabrinutost. Dakle, spominje se veze između trgovaca na malo i trgovaca na veliko, ali ne poljoprivrednika. Ovo pitanje pokriva nacionalno zakonodavstvo po definiciji i e, okvir, odnosno području primjene. Trgovci na malo djeluju na nacionalnoj razini, to u iznosu od 80%. Ne mislimo da je zato da je to prekogranično pitanje i da bi se na europskoj razini mogli postići bolji rezultati od nacionalne razine. Dakle, već imamo minimalno zakonodavstvo, a i brine nas da bi ono dovelo do pretjeranog e, propisivanja, dakle da pretjerane izrade zakona, da bi to do još veće fragmentacije na tržištu. I zato pozdravljamo raspravu koja se fokusira na velike probleme, podržavamo osnivanje dijaloga, dakle međusektorske organizacije, vlada. Mislim da je to dobar korak naprijed, ali postoje i neke drugi oblici dijaloga. I ovaj dijalog bi trebao omogućiti bolju usklađenost između zahtjeva potrošača i proizvođača te potrebi za inovacijom. Hvala lijepo. Proszę ja bardzo, bardzo mi na Pani głosie. Ja sam jako htio saslušati ovo što ste vi upravo imali za poručiti. Važno je da se čuje glas trgovaca jer smatram da je potreban dijalog. U suprotnom nećemo moći razmijeniti mišljenja, saslušati jedne druge, ali dijalog mora biti utemeljen na argumentima. I zato bih vas e, zamolio da pružite neke pisane podatke kad u obliku vašeg doprinosa ovoj raspravi. Imamo još malo vremena na raspolaganju i zato bih e, zamolio naše goste da nam se obrate. Vidim da ga zastupnik Des želi opet govoriti. I onda bi, evo, naši gosti mogli govoriti po e, dvije minute svake. Hvala lijepo. Ja bih e, htio istaknuti jednu stvar. Vijeće, komisija i parlament bave se ovim pitanjem zato što bi tvrtke radi ovo pitanje uređivale same na tržištu. Zato bih htio ohrabriti gospodina povjerenika pa donesete neko zakonodavstvo vezano uz ova pitanja kako bismo se mogli baviti ovim situacijama. Ovdje su poljoprivrednici u, nezavis, u nezavidnom položaju u odnosu na velike tvrtke i zato smatram da je zakonodavstvo potrebno, jednako kako se učinilo na razini Europe sa roamingom. Hvala lijepo. Izvolite. Gospodin Merild, hvala lijepo. Bilo je zanimljivo sudjelovati u ovoj raspravi. Hvala na ovim lijepim riječima koje ste uputili evropskim poljoprivrednicima. Lijepo je da se brinete i za njihov život i za njihovu proizvodnju. Mi se u svom djelovanju bavimo i zakonodavstvom, ali najvažnije je da svi napravimo sve što možemo kako bismo ohrabrili poljoprivrednike da budu spremni na suradnju, da se ujedine koliko za to postoji potreba i mi moramo pomoći na tom putu, ukloniti prepreke, to nije uvijek jednostavno. Neki zakoni donose određene prepreke, ali ovdje je najvažnije razumjeti da je potrebna suradnja samih poljoprivrednika. Mi ćemo se baviti ovim pitanjem, ali je potrebna podrška iz političkog sustava. Hvala. Hvala, gospodin Plenk. Evo, ne bih e, ponavljao ono što sam rekao u svom izlaganju, ali naglasio bih potrebu za nastavkom rasprave kako bismo uspjeli poduzeti neke korake unaprijed. Na taj način ćemo aktivirati ovu evropsku razinu i onda će uslijediti rasprave na nacionalnoj razini. Potrebna je bolja transparentnost cijena, ali i standardi proizvodnje. To je važno zbog sigurnosti opskrbe. A pozicija poljoprivrednika je izuzetno važna u tom smislu. U trenutku kada je litra e, mlijeka najjeftinije piće koje možete kupiti kada je malo što jeftinije od toga, onda je jasno da se nosimo s nekim, e, s nekim izazovima na tržištu. E, predložio bih također da razmislimo u kojoj mjeri bismo trebali tražiti nova rješenja, mislim prije svega na upravljanje rizicima i proizvodnju određenih količina, ali možda možemo pogledati u prošlosti što je ono što smo uspješno provodili. Možda su potrebni neki fleksibilni alati. Koliko je žetva bila dobra, da cijene su niske, primjerice u slučaju povrća, možda bi se u tom slučaju moglo proizvesti više biogoriva. Koliko su cijene visoke, onda nešto manje biogoriva. To bi recimo mogla biti neka mjera koja bi omogućila bolju transparentnost, ali stvorila ovu stabilnost koja je važna za ovaj sektor. Hvala lijepo. Hvala, gospodin Raymond. Evo, hvala, odgovorio bih gospodinu Egnjevu i zahvalio mu što je postavio svoja pitanja. Naša vlada je donijela porezne mjere za poljoprivrednika koje će uživati idućih pet godina. To će omogućiti i bolju disciplinu, dakle u cijelom opskrbnom lancu sve do trgovaca. mislim da, tu, da, da će to polučiti i do neke dobre rezultate. Gospodinu Jagnjevu bih poručio da imamo tu neke izvrsne istraživačke novinare, ali da bi opskrbni lanac funkcionirao, potrebno je transparentno izvješćivanje o cijenama, a ne oslanjanje na rad novinara. Međutim, izazov za sve nas je kako mi kao poljoprivrednici, dakle dobivamo veći dio ove maloprodajne vrijednosti. Kako ojačati svoju poziciju u opskrbnom lancu? I ukoliko bismo to želi postići, moramo surađivati, moramo izgrađivati povjerenje koje je potrebno, a da bismo to napravili potrebni su odgovarajući ažurirani podaci. Pa podaci nekad kaskaju i po dva mjeseca. Vidjeli smo velika, velike promjene na tržištu mlijeka i zato su potrebne ove najnovije informacije, ne samo vezano uz sirovine, već i uz gotove proizvode, jer koliko se ne poradi na ovom povjerenju, neće, neće tada poljoprivrednici biti na istoj razini e, sa otkupljivačima, odnosno sa marketima. Smo vidjeli u Ujedinjenoj kraljevini, dakle da poljoprivrednici sudjeluju u formiranju cijena, dakle evaluira se trošak proizvodnje i vezano uz ročnice, podržavam, također je povezano sa ažurnošću cijena. Vidjeli smo da to unazad nekoliko godina sektor žitarica dosta dobro stoji. Ali ukoliko ovdje riječ o mliječnim proizvodima, sirovom mesu, onda je tu potrebna likvidnost. A kako ju dobiti opet gradnjom povjerenja, kako graditi povjerenje, graditi ga kroz nove podatke, kroz transparentnost, to je jedna od e, odluka koju bi komisija mogla odmah donijeti na taj način pomoći transparentnosti e, tržišta i nakon toga se usmjeriti na upravljanje rizikom. Hvala lijepo. Za poprofesor Pennings, izvolite. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući i hvala vam svima na ovom jako E, dobro organiziranom događaju. Dosta toga smo i naučili danas i ono što je zanimljivo čuti je da moramo zaista vidjeti kako dobro upravljati rizikom i kako iznaći rješenja za e, uspostavljanje ravnoteže. E, mislim da instrumenti za upravljanje rizikom nam tu mogu pomoći, ali nam ne mogu biti zamjenski instrumenti za sve one instrumente koji nedostaju na tržištu. I zato je to nešto čime se trebamo i dalje baviti. A drugo, ja zaista vjerujem da ovdje u Europi imamo sjajne istraživačke kapacitete o e, upravljanju rizikom i e, kako koristiti te podatke za e, jamčenje e, održivih poljoprivrednih gospodarstava. SAD e, koristi naše istraživačke kapacitete u Europi kako bi razradio informacije koje će koristiti kasnije u SAD-u. Zbog toga mislim da možemo vrlo brzo primijeniti nove odredbe i imati odgovarajuće informacije na razini poljoprivrednih gospodarstava. Gospodine povjereniče, ukoliko želite možemo otići na kavu i ja ću vam objasniti na koji način se to radi u Sjedinim američkim državama. Mislim da je zaista zanimljivo vidjeti na koji način se šire informacije i koji su kapaciteti istraživačkih centara koji onda dijele te informacije i e, poljoprivrednicima. Mislim da Europska unija zaista je konkurentna na tom e, području. Te toga, mislim da se samo treba stvoriti ta infrastruktura. Hvala najljepše. Hvala. Ali znate li, gospodine profesore, koliko ljudi ovdje e, ima u prostoriji? Možda ćete sve njih trebati pozvati na kavu. Mislim da sada možemo e, zaključiti ovaj sastanak. Gospodin Giza najprije. Ja bi samo tri točke ovdje kod zaključaka ponovno istaknuo. Potpuno jasno je radne skupini smo imali potpuno isto gledanje na to, naime da su u management rizika i slom tržišta dvije različite stvari. Naime, oni, naravno upravljanje rizicima, će ići kroz i preko tržišta, ali to su dvije odvojene stvari, molim da se to razumijemo. Zatim, opasnost trgovačkih marki, da li smo tu posebno nešto istraživali. Mi to u našoj radnoj skupini nismo posebno istraživali, međutim, imali smo cijelo vrijeme za nama za stolom ljude koji imaju različite iskustva sa trgovačkim markama i direktne iz prakse i svi imaju negativne iskustva. Jer vidite, ako imate jednog partnera za prodaj, onda sam ja kao proizvođač zapravo Dakle, svaki lanac koji proizvodi svoju proizvođačku marku mora biti i ostati jaki partner, ostati čovjek jaki partner poljoprivrednika, proizvođača, ali tu treba naravno neke nove regule donijeti. Recimo, certifikacija, to je jako bitno, certifikacija je isto donesena samo zato da bi imali bolje kvalitetnije proizvode. Ali mi se moramo potruditi da s kvalificiranim mjerama nam poziciju onog koji proizvodi i koji dobavlja unutar cijelog lanca. Naravno, slažem se da imamo tu veliki problema i moramo tu jako vješto balansirati između prevelike birokratizacije i osiguranja pozicije naših poljoprivrednika. Ali šta god radili, kako god lovirali između ta dva velika kompleksa pitanja, moramo uvijek imati glavne ciljeve, a to je obostrana uzajamna i svestrana korist pred očima. I sad na kraju nešto ove rasprave imamo još jedan dio o kojem nismo puno razmišljali, ali imamo tu nekih načelnih razmišljanja, a to je kako će izgledati sljedeća orijentacija i sljedeći ciljevi naše buduće zajedničke poljoprivredne politike. Mi nismo mogli dati opću koncepciju našoj radnoj skupini, mi smo samo neke točke izvukli i rekli što je bitno. Recimo, ako budemo imali preveliku koncentraciju na području proizvodnje živežnih namirnica i ako se ne uskladimo sa globalnim tržištima, onda nećemo ni u kom slučaju moći izvući se iz ove reforme, nužno potrebne reforme e, struktura u poljoprivredi. I još nešto? Kako ćemo naći generacije mladih ljudi koji će se sutra još baviti poljoprivredom. Koje ćemo ciljeve njima dati kako bi oni s entuzijazmom se bavili svojim poslom i to odrađivali na onaj način da ispune sva očekivanja i svoja vlastita, ali i zajednice. Jer hrana se mora proizvoditi. To je, mislim, veliko pitanje kojim se trebamo pozabaviti. Hvala. Pa Hvala. Ako želite zatražiti od nekog e, člana vaše radne skupine da se javi za riječ, e, ovo je prilika da to učinite. Da, hvala. Zapravo postavljeno je pitanje e, gospodarske vrijednosti nepoštenih trgovačkih praksi. Mi u Rumunjskoj smo napravili jedno izvješće prije same uredbe i napravili smo izvješće prije dvije godine. I to nam je pomoglo. Dobavljači su nam rekli da se njihova situacija pozitivno promijenila, naročito što se tiče rokova za plaćanje, što je njima bilo jako bitno. Ali s druge strane nije riješeno dosta problema vezanih uz lanac opskrbe, na primjer strukturna pitanja ili e, pitanja e, privatnih društava ili pitanja simetrije. To je nešto što dakle može koristiti kao dobar instrument, ali ne može u potpunosti riješiti situaciju poljoprivrednika. Hvala najljepša. Prije nego što damo riječ povjereniku, želim provjeriti hoće li se još netko javiti za riječ. Ne, u tom slučaju Gospodine povjereniče, imate riječ. Hvala najljepša. Još jednom se želim zahvaliti svima na komentarima. Čini mi se da zaista možemo vidjeti koje je političko mišljenje ovog odbora, da zaista podržavate ove preporuke, preporuke rade skupine za poljoprivredna tržišta, što je dobro za sve stručnjake koji su radili na njima. Dosta govornika je govorilo, gospođa McGuinness, e, gospodin Des e, i tako dalje, o provedbi, e, primjeni ovih preporuka. Ovo je nešto što je zacrtano po prvi put u radni program komisije. Nikada do sad do toga nije došlo, što vam pokazuje koliko smo ozbiljni u našim nastojama poboljšanja e, ravnoteže u lancu opskrbe hranom i računamo na vašu pomoć kao i pomoć e, vijeća i moramo e, zajedno svi raditi na ovome kako bismo mogli primijeniti preporuke. Glavna uprava za okoliš je oprava koja možda e, neće se izjašnjavati o održivosti poljoprivrednika. Oni se izjašnjavaju o održivosti bilo i drugi pitanja, ali mislim da ovdje ćemo se više osvrnuti na glavnu upravu za tržišno natjecanje i glavnu upravu za poljoprivredu, da nam daju svoje mišljenje o ovim preporukama i da nam daju konkretne predloge e, mjera za poboljšanje poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Znam da je gospođa Megines postavila pitanje o mišljenju radne skupine o reformi ZPP-a. E, ja, kada imate 12 stručnjaka u prostoriji, onda imate dojam da je ipak bolje predate njima e, riječ kada govori o ovim pitanjima. Vi možete pročitati moj govor e, od 5.12. gdje govorim o otpornosti tržišta, o izravnim plaćanjima i tu ćete pronaći odgovore na većinu postavljenih pitanja. Nadam se da ćemo 2017. godine biti u situaciji da zaista primjenimo ove predloge. Sada ćemo raditi sa svim drugim jedinicama u kolegiju e, povjerenika kako bismo dobili odobrenje za e, primjenu konkretnih mjera koje će se temeljiti na preporukama. E, spomenuti je observatori za voće i povrće to je nešto što nam može dati više informacija kao što je to slučaj u sektoru e, mesa. E, naravno ne mogu danas e, reći koji predlog ćemo zaista primijeniti, koji ćemo morati izmijeniti i tako dalje jer moramo uzeti u obzir sve ono što je rečeno danas E, znajte da postoji i e, fond koji je na raspolaganju svim poljoprivrednicima, uključujući i e, nizozemske poljoprivrednike. Također mala i srednja poduzeća mogu iskoristiti fondove iz ovog instrumenta i ja se nadam da ćemo imati ispravno zakonodavstvo koje će omogućiti poljoprivrednicima da ostvare profit, a ne samo da ga ostvaruju trgovci. Gospodin Budo je govorio o istragama koje se tiču supermarketa, odnosno trgovačkih lanaca, to je pod istragom i zato možete shvatiti valjda da ne mogu o tome ništa govoriti. Slažem se s gospodinom Flanagenom eh, o eh, dobrom tržišnom natjecanju, o troškovima financiranja, ali ovdje se ne radi samo o troškovima financiranja, već i o e, ravnoteži financiranja. Moramo e, biti sigurni da svi akteri imaju pravo na financijska sredstva kako bi mogli ulagati u poljoprivredu. Europska investicijska banka u tom smislu može biti jako e, značajan ulagač i tu možemo smanjiti za posto trošak e, novca koji je potreban za ulaganje. To još nije zadovoljavajuće u odnosu na ono što želimo postići, naročito za mlade poljoprivrednike. Moramo e, im zajamčiti da uz razumna ulaganja e, mogu ostvariti poslovanje, a ne da moraju plaćati visoke kamate. Gospođa Aguilera je govorila o pravnom tržišnom natjecanju i poštivanju afričkog i EU dogovora. To je ono na čemu radimo i to se zapravo i primjenjuje, naročito u Tunisu. Dosta toga je bilo, dosta zabrinutosti je bilo vezano u Španjolsku i Grčku, zbog e, velike e, količine maslinovog ulja koje je proizvedeno, a veoma mali e, broj litara maslinovog ulja je uvezen iz Tunisa, kao što sam rekao maločas, jer to ulje nije bilo dovoljno konkurentno. I E, dakle, to ne bi trebalo stvarati bilo kakve zabrinutosti za nekoga, a mi i dalje tražimo da se poštuju najviši standardi za svaki uvezeni proizvod u EU koji dolazi iz neke od trećih zemalja gospođa Petir je govorila o situaciji mladih poljoprivrednika. Ja sam 5.12. govorio o tri stupa, održivost e, tržišta, obnova e, generacija i upravo u tom smislu imamo i jednu od organizacija koja e, radi na pitanju mladih poljoprivrednika, projekt za 2015. i 2017. godinu i naravno da ćemo nastaviti raditi na ovom važnom pitanju. A isto tako, e, ako 20 država članica se protivi e, nekim mjerama Europske unije, to znači da postoje problemi s tim mjerama i da Europska komisija mora poduzeti nešto po tom pitanju. To je ono što ćemo i učiniti e, i ali pozdravljam naravno vašu potporu ovim preporukama što se tiče transparentnosti E, tržišta i bolje organizacije poljoprivrednika. Danas e, ste rekli da ove brojke koje smo dali su ispravne brojke, to su brojke koje će pomoći i svim poljoprivrednicima da znaju u kakvoj situaciji se nalaze, a to će pomoći i nama da poduzmemo mjere koje će biti uravnotežene i koje će biti pozitivne za one kojima su mjere najpotrebnije, a to su poljoprivrednici. I e, zbog svega ovoga se želim zahvaliti na organizaciju organiziranju ove konferencije jer mislim da je potrebno vratiti povjerenje kako bismo istovremeno uspostavili i ravnotežu u lancu opskrbe hranom. Hvala najljepša. Prije nego što se zahvalim svim prisutnima, želim dati nekoliko komentara, ako mi dozvolite. Kada govorimo o lancu opskrbe hranom, govorimo o kratkom lancu opskrbe hranom. Mislim da također trebamo govoriti i o onom širem e, lancu opskrbe hranom. Trebamo govoriti o proizvođačima, o uslugama i tako dalje jer e, ovo također ima utjecaj na troškove proizvodnje. Te stoga moram naglasiti važnost dijaloga kada već govorimo o lancu opskrbe hranom. Te stoga vas sve pozivam na ostvarivanje ovog dijaloga koji će zaista biti od koristi za sve nas. Moramo se boriti protiv spekuliranja. To je nešto što je prisutno na tržištima i protiv toga se zaista moramo boriti, a tek tad ćemo moći govoriti o drugim elementima lanca opskrbe hranom. Moramo više govoriti i o suradnji među poljoprivrednicima. Sadašnja situacija predstavlja fragmentaciju poljoprivrednika, što ne omogućava koncentriranu proizvodnju, te bi stoga zadruge trebale biti što mnogobrojnije i veće kako bi imali veću moć pregovaranja. A na europskom tržištu e, su nam potrebne europska rješenja. Čini mi se da ste se svi složili s tim. To je ono što poljoprivrednici očekuju od nas, ali se postavlja pitanja pitanje kako će se primijeniti sva ta rješenja s obzirom na vanjske faktore, s obzirom na međunarodne sporazume koji postoje i koji na određeni način utječu na tržišno natjecanje. i na naš europski model poljoprivrede. Univerzalni pristup e, podacima je ključan. Podaci moraju biti javni i mora postojati univerzalni pristup istim. Tako ćemo moći biti dobro informirani o situaciji na tržištu. Iz prakse smo mogli primijetiti da uređivanje tržišta, na primjer financijskog tržišta, nije dovoljno samo po sebi da bi se financijsko tržište zakonski uredilo. Zato si i postavljamo sva ova pitanja. Kada već govorimo o lancu opskrbe hranom, to je lanac unutar kojeg postoje određene fluktuacije, varijacije cena, koje su prouzrokovane e, vremenskim uvjetima i drugim faktorima, zato je ovo zaista područje na kojem moramo surađivati. Moramo ojačati suradnju. Moramo ojačati zadruge. Zadruge su te koje se trebaju izjašnjavati više nego pojedinačne države. A države zajedno s Europskom unijom trebaju stvarati propise koji će se primjenjivati na europskoj razini kako bismo imali e, jednake uvjete tržišnog natjecanja za sve. U ovoj raspravi smo dakle govorili o varijacijama cijena i drugim pitanjima, kao što je na primjer pitanje nepoštene trgovačke prakse, u lancu opskrbe hranom. I mislim da smo zaista čuli dobre doprinose koji će nam koristiti u budućoj raspravi o reformi e, ZPP-a. Želim se zahvaliti svim sudionicima, želim se zahvaliti e, članovima radne skupine za poljoprivredno tržište. Molim vas da pozdravite u moje ime predsjednika radne skupine koji nažalost nije mogao biti sa nama. Želim se zahvaliti svim stručnjacima, e, svim sudionicima u ovoj raspravi, a također se želim zahvaliti zahvaliti i gospodinu povjereniku koji je e, došao sa nama razgovarati o ovako važnoj temi. I e, danas smo imali priliku govoriti možda nešto tuže nego što je to uobičajeno, e, što se ne dešava često. Hvala još jednom svima, hvala prevoditeljima. Sljedeći sastanak će se održati 29.1. Dakle, to je srijeda. To će biti cijelodnevni sastanak koji će se nastaviti i dan kasnije, dakle, u četvrtak, ako nemamo više nikakvih tema na dnevnom redu, onda koristim ovu priliku da se zahvalim tajništvu koje nam je e, odobrilo dovoljno vremena kako bismo imali ovu e, plodonosnu raspravu. Hvala svima.